Well, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dragi kolege, krećemo sa sljedećom panel raspravom. Fiskalna konsolidacija i strukturne reforme, stanje i najbolje prakse u provedbi fiskalnog pakta. Drago mi je što vam se mogu obratiti ovdje i drago mi je što ste mogli doći na ovu konferenciju u organizaciji Nacionalnog parlamenta Latvije i Europskog parlamenta. Ovdje smo kako bismo razgovarali o aktualnim i bitnim pitanjima koja se tiču ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji. Ova panel rasprava bavit će se fiskalnom konsolidacijom i strukturnim reformama. Drago mi je da vam mogu predstaviti uvodničare. Janisa Rejsa, ministra financija Republike Latvije. Zatim imamo jednu zamjenu. Nažalost, Jören Disselblum, predsjednik Euroskupine, ima druge obveze. Na sreću imamo dobru zamjenu. Dominik Hanagen predsjednik odnosno zastupnik u Irskom parlamentu i predsjednik odbora za europske poslove u Irskom parlamentu. Zatim je s nama Oli Ren, potpredsjednik Europskog parlamenta. Nadam se da će nam se uskoro pridružiti. u ovoj raspravi predsjedat ćemo jedan za drugim. Dakle, ja i kolega Gualtieri, ja ću započeti, a onda ću iznijeti nekoliko uvodnih napomena. Nakon toga će kolega Gualtieri preuzeti predsjedanje u drugom dijelu. Ponekad smo navikli ponavljati političke fraze u tolikoj mjeri da ih više ne percipiramo. Riječi poput e, štednje, strukturnih reformi, održivosti, fiskalne konsolidacije, konkurentnosti i tako dalje. No, ja bih krenuo od jedne jednostavne tvrdnje. Može se reći da su fiskalna konsolidacija i strukturne reforme nalik planiranju obiteljskog proračuna. Primjerice, ako želimo planirati godišnji odmor ili odlazak u mirovinu, pametno je pokušati uštedjeti i e, izbjeći potrošačke kredite te dobiti veću plaću. Isto tako nije loše imati osiguranje i neku ušteđevinu za teška vremena. Isto tako države trebaju izvršiti analizu javnih financija i promicati one sektore koji obećavaju najveći povrat na ulaganja. U novije vrijeme strukturne reforme u Grčkoj pokazale su da je to težak put, ali do, da dovodi do održivih rezultata. Istovremeno održivost je vrlo fragilna kada je riječ o donošenju odluka. Htio bih reći da vjerujem u to da odluke mogu dovesti, da nas, da nas mogu izvesti na održivi put. Moraju se provoditi strukturne reforme i uspostaviti fiskalna konsolidacija. To nije samo sebi svrha, nego kako bi se povećala konkurentnost Europske unije za njezine poslovne subjekte. Istovremeno te mjere treba popratiti pametnim ciljanim politikama koje bi trebale olakšati investicije i gospodarski rast te smanjiti nedaće za one kojima je pomoć najpotrebitija. Ove tri teme upravo se bave spomenutim pitanjima. Uvjeren sam da države članice još imaju što naučiti jedno od druge. Naravno, pragmatično je učiti od onih koji imaju sličan životni stil. Vjerujem da ćemo imati plodonosnu raspravu, da ćemo čuti nove ideje E, da ćemo mi i države članice saznati nešto novo. Drago mi je što je s nama i Oli Ren koji nam se sada pridružio. Već sam vas najavio, već sam vas predstavio u odsustvu. Evo sada smo svi ovdje. I sada možemo dati riječ uvodničarima. Krenut ćemo od njihovih izlaganja. Također mi je zadovoljstvo što mogu dati riječ ministru financija Republike Latvije, Janisu Rejsu. Izvolite, gospodine Rejs. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, Gospodine Ren, uvaženi kolege zastupnici, Latvija je preuzela predsjedništvo Vijeća Europske unije u teškim i izazovnim vremenima. Europska unija je obilježena niskim gospodarskim rastom, razina inflacije je ispod ciljane vrijednosti Europske središnje banke, to je trend koji će se vjerojatno nastaviti. Također je visoka nezaposlenost u nekolicini država članica te je dosegla neodrživu razinu. Europska komisija, a i prognoze ostalih e, međunarodnih organizacija kažu da je perspektiva Europske unije za gospodarski rast dosta slaba Neuravnotežen nizak gospodarski rast u Europskoj uniji bilježi se još od 2008. godine. Iz današnje perspektive situacija je vrlo opasna. Već dugo vrijeme, dakle to je trend koji se primjećuje već duže vrijeme, a to može smanjiti potencijal za daljnji rast u Europi kao i konkurentnost Europske unije u svijetu slabi gospodarski rezultati dugoročno mogu smanjiti političku stabilnost i ugroziti našu viziju zajedničke i snažne Europe. Usprkos takvim negativnim činjenicama, institucije Europske unije spremne su unaprijediti gospodarsku situaciju u Europskoj uniji. U tom smislu su iznijele nekoliko značajnih prijedloga kako bi se smanjila ekonomska stagnacija. Vjerujemo li u Europu kao političku i gospodarski snažnu regiju u svijetu, moramo djelovati brzo. Kako bismo postigli gospodarski oporavak u Europi, postoje dvije mogućnosti političkog djelovanja. Jedno je gospodarski rast i fiskalna konsolidacija, a drugo su strukturne reforme. Postoje različita mišljenja o tome koliko je adekvatno rješenje koje nudi politika štednje i strukturne reforme za rješavanje problema s kojima se Europska unija trenutno nosi i kako će se to odraziti na stabilnost gospodarstva u budućnosti. Postoje različita mišljenja zato što se razlikuju mišljenja o tome koji su uzroci e, trenutne krize i slabog gospodarskog rasta. S obzirom na trenutne probleme u gospodarstvu, moramo uzeti u obzir nekoliko čimbenika. Različitu strukturu gospodarstva i različite ekonomske cikluse u državama članicama postoji i različito nasljeđe i različito razumijevanje fiskalnih politika. U tom smislu, s obzirom na čimbenike koje sam upravo naveo i visoku razinu integriranosti država članica u gospodarstvu i socijalnoj politici te preljevanja situacije iz jedne u drugu državu članicu, sve to ukazuje na potrebu da se dođe do zajedničkog rješenja i da se koordiniraju ekonomske politike kako bi se ustanovile ekonomske neravnoteže i uzroci problema. Bez zajedničkih propisa čak i inicijative poput dodatnih rashoda, e, dodatnih izdataka iz proračuna za poticanje gospodarstva mogu se pokazati neučinkovitima i zapravo mogu dovesti do rasipanja resursa i do smanjivanja želje za strukturnim reformama. I to može dovesti do donošenja nepopularnih odluka. Na razini Europske unije provode se reforme kako bi se osnažio pakt o stabilnosti i rastu, Dakle, postoje mehanizmi za praćenje i nadzor što je ključno kod provedbe reformi. Zatim je bitno zapitati se kako smanjiti neravnoteže. To je u nadležnosti država članica. Niti jedan vanjski akter to ne može učiniti. Komisija može pružiti savjete, može ukazati na najbolje prakse, ali ne više od toga. I tu također vidimo kolika je važnost da, toga da države članice provode strukturne reforme. Međutim, to nije lak put. To je zahtjevno u praktičnom, političkom i socijalnom smislu. I to kažem zato što smo mi prošli kroz to u Latviji. Neki će se možda usprotiviti tome, ali ja mislim da se trebamo zapitati može li se Latviju smatrati uspješnim primjerom. Mislim da je naša sadašnjost nešto što ovisi o našoj prošlosti, ali budućnost će ovisiti odlukama koje donosimo sada. Dakle, vezano za fiskalnu situaciju u državama članicama, situacija se razlikuje u općim e, nacrtima proračuna država članica vidimo da u eurozoni postoji pozitivan trend kada je riječ o razini nominalnog proračuna. 2013. godine, po prvi puta nakon 2008. godine, razina deficita je pala ispod 3%, a države članice su same projicirale da će taj, da će se taj trend nastaviti i u sljedećih nekoliko godina. Nadalje, pozitivno je da je Europska komisija manje optimistična u svojoj projekciji, ali uglavnom e, se slaže sa projekcijama država članica. E, poruka iz e, projekcije Europske komisije iz osmog mjeseca je jasna. Dakle, fiskalna situacija je bila neutralna 2013. i to će se nastaviti i u buduće. To se može objasniti racionalnim argumentima, ali htio bih naglasiti da e, neko, nekoliko država članica nije ispunilo odredbe pakta o stabilnosti i rastu. Pozdravljam činjenicu da u nekoliko država članica eurozone da je donesena odluka da se smanji porezno opterećenje za radnu snagu. Francuska, Estonija, Nizozemska pa i Latvija su to učinile. Što se tiče rashoda, korekcije proračuna u prethodnim godinama bile su dosta opsežne, zatim smanjenje javnih ulaganja, također bilo je rezova u tome E, to nisu mjere koje potiču rast i prema tome se ne mogu percipirati pozitivno. Međutim, to se može opravdati potrebom da se donesu neke drastične mjere prilikom korekcije proračuna. 2014. i 2015. godine nacrti proračuna država članica ukazuju na to da je došlo do da nije bilo daljnjih rezova u javnim ulaganjima. Važno je da se nastavi aktivno revidirati nacrte proračuna država članica, a to su, to su poduzele neke države članice poput Nizozemske, Italije, Francuske, Iske, Danske, Španjolske, Švedske, Velike Britanije i na temelju tih analiza dobili smo zaključak da je to pozitivno utjecalo na fiskalno upravljanje na razini Europske unije. Što se tiče gospodarskog rasta i strukturnih reformi, treba spomenuti i mjere koje su predložile institucije, a koje bi trebale dodatno pomoći državama članicama u provedbi daljnjih izmjena proračuna. Dakle, imamo priopćenje o paktu i stabilnosti, zatim unapređenje procesa europskog semestra i mjere koje je donijela Europska središnja banka. I na kraju želim spomenuti da je e, ekonomska i socijalna dobrobit u Europi naš zajednički projekt. Ne radi se samo o pravilima i sloganima, moramo se dokazati dijelima i moramo shvatiti da ono što radimo, da to radimo za, za sebe. Premda su neke odluke teške i premda je došlo do pada kada je riječ o kvaliteti života. U određenoj mjeri države članice moraju odustati od dijela nacionalnog suvereniteta, ali to je jedini način na koji možemo nastaviti raditi na zajedničkom projektu, pojedinačno i zajedno. Hvala. Sada riječ ima Oli Ren. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, dame i gospode, drage kolege. Drago mi je što sam ponovno ovdje sa vama kako bi razgovarali o mogućim sljedećim koracima gospodarske europske politike i svim opcijama koje imamo pred nama, a koje su nastale uslijed posljednjih gospodarskih događaja. Želim najprije reći nekoliko riječi o sadašnjoj situaciji. Dakle, sedam godina nakon e, što je otpočela financijska kriza i, na, i pet godina nakon stvaranja dužničke krize u Europskoj uniji. Nakon e, makroekonomske stabilizacije između 2010. i 2012. godine europsko gospodarstvo se vratilo periodu oporavka i gospodarskog rasta u proljeće 2013. godine. To je naravno bio vrlo osjetljiv period e, gospodarskog rasta i vrlo dobro znamo da je mnoge države članice e, pogodio problem visoke nezaposlenosti. Općenito govoreći zrelost e, europskog gospodarstva se vratila 2013. i 2014. godine, ali istovremeno održiv gospodarski oporavak nije realiziran. Postoje i novi problemi geopolitičke tenzije, rat u e, Ukrajini, problemi s Rusijom kao i e, kriza na Bliskom istoku. Sve to je prouzrokovalo deflaciju koja se temelji i na dugom periodu e, niske inflacije. Svi ovi faktori su utjecali na smanjenje povjerenja europskih potrošača i samim tim slabljenje tržišta i na taj način nije ni omogućen gospodarski oporavak protekle godine. Nedavno tri događaja su utjecala na gospodarstvo u Europskoj uniji i ukazala nam nadu u bolju budućnost. Najprije brz, od, brz pad cijena nafte koji je prouzrokovao veću potražnju, naročito u Europskoj uniji. Zatim e, kvantitativne olakšice koje je odobrala Europska središnja banka koje su imale značajan utjecaj, a sada možemo reći da je to bio ogroman korak za cijelu eurozonu. I treći faktor je taj da europska, europsko gospodarstvo raste brzo i samim tim e, se stvaraju nova radna mjesta što je dobro za cjelokupnu gospodarsku situaciju. Kakve prilike su sada pred nama? Ja vjerujem da ćemo imati priliku koju moramo iskoristiti budući da je ova sadašnja situacija takva da se da možemo izbjeći goru situaciju nego što je sada, ali sami ovi faktori nam neće omogućiti e, održiv gospodarski rast i bolje zapošljavanje. Nedavno je jedan e, veoma poznati e, ekonomist i član e, odbora Europske središnje banke govorio o zamci jednog procenta koji je značajan za gospodarstvo Europske unije i rekao je da bi zapravo eurozona mogla upasti u tu znamku od jednog procenta sa visokom nezaposlenosti i sa stagnacijom koja će biti prisutna i koja će sigurno narušiti politički projekt Ujedinjene i mirne Europe. Pitanje koje si možemo postaviti je sljedeće. Može li eurozona izbjeći tu zamku od 1% i umjesto toga postići srednjoročno ili e, dugoročni gospodarski rast e, kako bismo mogli otvoriti nova radna mjesta koja su nužno potrebna naročito mladim ljudima u Europi. Kratkoročno govoreći, Europska središnja banka E, kombinira e, kvantitativne e, olakšice, odnosno popuštanja uz nisku cijenu nafte što nam može pomoći, ali srednjoročno ili dugoročno to će sve tražiti da svi sudionici, a ne samo Europska središnja banka, obave svoj dio posla. Složenost e, europskog e, okvira za gospodarsko upravljanje je takvo da je na državama članicama najveći dio odgovornosti. Države članice su te koje imaju najveće ovlasti, ali isto tako i najveću odgovornost. E, programa kvantitativnog e, popuštanja Europske središnje banke kao i pad cijena nafte koje neće trajati dugo je prilika koju moramo iskoristiti kako bismo poduzeli sve ono što je nužno za države članice. Stoga moramo govoriti o boljoj političkoj koordinaciji u Europi, čak i po cijenu imenovanja zemalja koje moraju učiniti više, naročito e, veće E, veća europska gospodarstva koja imaju veći utjecaj na cjelokupni razvoj europskog gospodarstva. Imajući to na umu, želim reći još tri stvari povezano sa djelovanjem Europske središnje banke, a to su aktivnosti koje moramo voditi kako bismo išli dalje. Dakle, osim Europske središnje banke koja mora obaviti svoj dio posla, države članice moraju intenzivirati gospodarske reforme, reforme tržišta rada i poboljšanja poslovnog okruženja ne samo Italija i Francuska, već i drugi, kako bi kvantitativno popuštanje zaista bilo učinkovito i kako bi se pretvorilo u e, stvarnu ekonomiju i kako bi imalo utjecaja i na e, poduzetnike i mala i srednja poduzeća. Također, države kao što je, na primjer, Finska, moraju požuriti sa reformama koje su, e, otkaziv, koje su odlagale i platili su cijenu zbog toga na taj način što se povećala nezaposlenost i smanjila konkurentnost. Njemačka bi trebala iskoristiti e, suficit tekućeg računa i fiskalni manevarski prostor kako bi povećala ulaganja privatna i e, javna što bi povećalo potražnju u cijeloj eurozoni. Europska komisija zajedno sa državama članicama mora zajamčiti da 350 milijardi, 315 milijardi eura investicijskog programa bude zaista e, učinkovito ulaganje i da se ulaže u inovacije, infrastrukturu, male i srednje poduzeća, e, financije i e, zeleni rast. To su ta četiri elementa koja će nam omogućiti da ostvarimo jači plan e, gospodarstva u Europi. Dakle, Europska središnja banka mora obaviti svoj dio posla, mora dati monetarni e, poticaj, zatim države članice moraju obaviti gospodarske reforme kako bi e, oživjele tržište rada, suficit se mora iskoristiti kao i fiskalni manevarski prostor za daljnja, daljnje investicije i države članice općenito kao i komisija moraju e, iskoristiti novac koji je predviđen za inovacije i ulaganja. Naravno, ne postoji jedinstveno rješenje budući da svaka država članica ima određene specifičnosti koje se moraju uzeti u obzir. Pravila su tu, ali e, ne smijemo zaboraviti ni na fleksibilnost koja je također predviđena. Što se tiče kratkoročnog e, rebalansa, imamo nekoliko primjera programa front loadinga za prilagodbu. Neke države članice su ga iskoristile. Ono što očekujemo sada je da postignemo 3% rasta za 2015. godinu. E, Litva 3,1%, Irska 3,6% što bi nam omogućilo da u prosjeku u Europskoj uniji imamo 0,5%. Ove države koje sam naveo trebaju e, dopuniti fiskalnu reformu kako bi omogućile bolji e, rast gospodarstva. Drage kolege, Zaključno želim reći koje su tri stvari za održiv gospodarski rast i poboljšanje e, zapošljavanja u Europskoj uniji. Najprije moramo nastaviti monetarnu politiku koju vodi Europska središnja banka. Moramo imati e, stalnu konsolidaciju javnih financija od strane država članica i treće moramo intenzivirati strukturne reforme koje će nam omogućiti da Europa bude konkurentnija, inovantnija i fleksibilnija. Sve u svemu možemo reći da Europa nije više u tako teškom stanju, iako i dalje moramo paziti i sada imamo priliku izaći iz ove krize kroz reforme koje možemo e, provesti. A tu se radi o reformiranju europskog gospodarskog i socijalnog modela. Ne možemo ići ka statusu quo jer to bi značilo ići unazad. Ne možemo u potpunosti uništiti europski model jer smatramo da moramo, kombinirati e, socijalno pravu, poduzetništvo i e, kulturu e, gospodarstva i na taj način ćemo imati pravedan socijalni model koji će ići u korak sa gospodarskim rastom. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. A sada bih dao riječ e, Dominiku Haneganu. Još jednom zahvaljujem što ste našli vrijeme da dadete ovaj doprinos našoj konferenciji. Imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Velika mi je čast što sam ovdje i što možem, mogu govoriti o fiskalnom paktu u tijeku mog e, govora e, ću se e, osvrnuti na irski kontekst, to jest na lekcije koje smo naučili, a to se može primijeniti na niz država članica. Pred tri godine su u referendumu Irci izglasali da ratificiramo fiskalni pakt i to je stupilo na snagu u siječnju 2013. godine. Nakon tri godine, možda još prenano da o tome govorimo i da sudimo fiskalni pakt, jer se još mnoge države bore sa e, državnim dugom. Ali e, e, ipak moramo voditi tu raspravu. Prvo, fiskalni pakt se mora ugraditi u europsko zakonodavstvo, a to traje i e, trebaju zato dugo, duge pripreme. Jasno je da je sve teže za neke države članice da ispoštuju e, fiskalni pakt u ovom vremenskom roku kojim je dan. Fiskalni pakt zahtjeva i e, nezavisni, nezavisno savjetodavno vijeće mi takovo vijeće imamo u Irskoj, ima niz uloga, on ocjenjuje prognoze vlade, e, fiskalna stajališta vlade, zatim sukladnost s proračunskim propisima i e, da li nepoštivanje e, može biti uzrokovano posebnim po posebnim elementima ili faktorima. Primarni cilj fiskalnog pakta je poticanje e, dugoročne fiskalne discipline i ne znamo e, je, hoće li se to postići u Europskoj uniji, naročito zbog e, velikog javnog i privatnog duga u europskom gospodarstvu. Svi znamo da usvajanje fiskalnog pakta E, je doneseno u svjetlu niza mjera Europske unije od 2008. likvidnost, legislativne reforme financijskog tržišta e, e, koje su poduprli parlament i vijeće. Mnoge odredbe fiskalnog pakta su poduprte europskim zakonima a imaju potporu i pakta o rastu i stabilnosti. E, e, imamo i paket od šest e, mjera i paket od dvije mjere, a i europski semestar koji pokrivaju mnoga područja fikskalnog pakta. Glavna mjera je bila uvođen zlatnog pravila, to su ciljevi ravnoteže strukturnog proračuna, E, to je mjera e, koja je osporavana od mnogih ekonomista. ove nesigurnosti e, su dovele do raznih grešaka u programima prilagodbe. Ta nesigurnost bi mogla dovesti do toga da se države ne trude da postignu zadane ciljeve. To ne znači da fiskalni pakt ili druge proračunski propisu nisu učinkoviti. Međutim, mi trebamo jasnu definiciju e, manje e, složenih pravila i otvorenu raspravu o tome kako se ciljevi mogu postići. Kao sve članice Europske unije e, Irska također ima ekonomsku krizu, imamo korektivne mjere, to zahtjeva mjere za prekomjerni deficit e, kako bi se država vratila na održive fiskalne politike. Mi idemo u tom smjeru e, i korigirat ćemo ovaj deficit krajem ove godine. Stoga su će javne financije u e, Irskom, Irskoj biti podvrgnute preventivnom kraku, a ne korektivnom kraku mjera u srednjem roku kad smo ušli u preventivni krak e, trebali smo e, postići srednje e, ročne ciljeve i benchmarkove imali smo dobre strukturne reforme imali smo strukturnu ravnotežu e, e, koja mora biti 5% svake godine. Imamo propis o dugu koji e, kaže da dug viši od 60% BDP se mora smanjiti za najmanje 20% godišnje bili smo u tranzicijskom periodu periodu i sada će pravilo 20 neće više primjenjivati. E, e, mi smo imali dug od 123% prije tri godine, a sad imamo 90%. E, od sada moramo smanjivati godišnje od 1, 5%. E, propis o benchmarku o rashodima e, to su fondovi koje e, se mogu dijeliti među raznim odjelima vlade a i sve, svi dodatni zahtjevi se moraju financirati povišenjem poreza. U praksi to, je to dobra koncepcija ako da je Irska to slijedila prije e, početka krize, onda bismo bili mogli i izbjeći dublje teškoće u kojima smo se kasnije našli i neke od teških prilagodbi koje su e, irski građani morali otrpjeti. Prilagodbe su bile potrebne zbog niza razloga. jedan je razlog fiskalni pakt, a drugo E, jeste da smo imali mnogo manje e, prihode od oporezivanja, a isto tako smo, su se morali spašavati banke. E, I to su pretrpjeli naši porezni obveznici. A, nezaposlenost je porasla za 10%. posto u javnom sektoru su se plaće smanjile i do 27%, pa je Irska bila pod velikim pritiskom od tada e, smo proširili poreznu osnovnicu, e, imamo naplatu recimo višu vode i neke druge mjere. To znači da irska vlada je uzela novac iz džepa svakog irskog građanina. E, učinak tih mjera jeste da je socijalna kohezija sada pod pritiskom u Irskoj E, e, a to, kako čujemo od kolega, je slučaj i u drugim državama članicama. Bili smo, imali smo sreću u Irskoj da su Irci e, spoznali da kuću treba dovesti u red. Međutim, ljudi u drugim zemljama su na rubu svojih snaga i strpljenja. Moramo prioritizirati raste i ulaganja kod nas e, je sad su vladini rashodi pod kontrolom, e, nezaposlenost je sada 10%, još uvijek previsoka, e, imamo i stvaranje novih radnih mjesta, a srezali smo i neke poreze, pa se rast vratio u Irsku. On će biti ispod 4% ove godine. Dugoročnije gledano, Fiskalni e, pakt e, će biti mnogo e, lakši za pridržavanje. Ja ću zaključiti s tim da su ovo moja početna razmišljanja o fiskalnom paktu. Naravno da fiskalni pakt ima i inovacije, to je recimo interparlamentarni postupak članak 13 taj članak znači da se države članice mogu sastati i imati stvarnu raspravu o učinku koordinacije ekonomske stabilnosti i e, e, pakta za rast. Hvala vam e, što ste mi dali priliku da vam se obratim ovdje. Hvala lijepa gospodine Hennigan. Sada, dragi kolege, je došlo vrijeme za raspravu. E, želim vas obavijestiti e, ukratko o postupku koji ćemo ovdje slijediti. E, da ćemo riječ najvećem mogućem broju sudionika, ali vrijeme za raspravu je ograničeno, a popis još nije potpun, pa se još uvijek možete javiti za riječ. Da bismo ovaj postupak pojasnili i učinili predvidivim za svak, u delegaciju da ćemo dvije minute za svaku intervenciju i za pitanja. Ako želite uzeti riječ, molim da ispunete karticu e, za e, javljanje za riječ koja vam je, e, je ispred vas. To se odnosi na članove nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Do sada imamo nemamo javljanja za riječ e, zastupnika Europskog parlamenta, pa se molim javite za riječ dakle molim zastupnike nacionalnih parlamenta da se jave za riječ. E, dakle, imat ćemo najprije tri predstavnika nacionalnih e, parlamenta, a zatim ćemo imati javljanje za riječ zastupnika Europskog parlamenta a onda ćemo nakon toga dati e, e, riječ uvodničarima kako bi komentirali i odgovarali na pitanja. E, da li je ovaj postupak prihvatljiv? Ne vidim nikakvih primjedbi pa zaključujem da je to prihvaćeno. E, prvi na popisu je e, član Portugalskog nacionalnog parlamenta gospodin Mota Pinto. Nakon toga ćemo dati riječ e, gospodinu e, Zašurinskasu iz Litve. Hvala lijepa. Hvala. Portugal je, kao što znate, 2014. godine napustio program pomoć izašao iz tog programa, te je godine došlo do gospodarskog rasta, a naš je je stopa nezaposlenosti stalno u padu, iako polako, a sada smo 3% dalje od cilja koji imamo vezanog za deficit. Mi smo e, među onima koji se e, slažemo da zemlje koje imaju veliki višak, kao na primjer Njemačka, trebaju više ulagati. Ali isto tako su za nas vrlo važna neka druga područja, a to je međusobna povezanost interkonekcije u energetici. Dakle, važno nam je na taj način se pozvezati s ostatkom Europe. Mislimo da e, upravljanje mora biti jednako za sve u Europi. To je važno reći. Niti jednu državu članicu ne treba ostaviti e, po strani i e, iza sebe, ali te države trebaju pokazati da žele poboljšati situaciju. E, naše mišljenje, mišljenje stranke na vlasti u Portugalu je da se te zemlje također trebaju pokušati e, sami sebi pomoći i da ne smiju samo nagomilavati dugove. To vam kaže e, predstavnik zemlje koja je napravila vrlo mukotrpne i teške reforme, strukturne reforme primjerice. Mi mislimo da pravila trebaju biti ista za sve, e, a protivimo se da neke e, zemlje imaju posebna pravilica, ovdje mislim primjerice na Grčku. To je jako važno zato što ciljevi fiskalnog pakta traže interni konsenzus u zemlji, a zato treba postići dogovor na srednji i na dulji rok. Dogovor među najvećim strankama. Takav je bio slučaj u Portugalu. A s druge strane, važno je dobiti i podršku Europske unije. I e, zato tražim od Europske unije da i dalje nastavlja podsjetati ostvarivanje tih ciljeva. Hvala gospodine Pintu. E, nakon toga e, gospodin Zašurinskas, a nakon toga molim da se pripremi gospodin Brahman iz, iz Njemačke. Hvala. Dragi kolege, predsjedavajući. Ja ću pristupiti fiskalnom paktu iz drugog ugla. Litva je 2012. godine ratificirala ugovor o fiskalnom paktu koji je u Litvi stupio na snagu 2015. godine kada je Litva ušla u eurozonu kako bi se pripremilo za primjenu tog sporazuma, naš je parlament unio nužne izmjene i dopune u naše zakone, a naše e, nadzorna tijela i e, e, revizorsko tijelo, vrhovno revizorsko tijelo stvorili su odbor za proračunski nadzor koji je počeo s radom 2015. godine. Znamo da je konačni cilj svih tih reformi omogućiti da nacionalni pravni sustavi usvoje pravila kojima će se ostvariti stabilan proračun. No, sve to skupa ne znači ništa, ne postoji li želja da se i provede. U Europskoj uniji neke države članice imaju liberalni stav kada se radi o primjenama pravila fiskalnog, fiskalnog pakta. Osobno mislim da se takvo ponašanje ne smije tolerirati. Što a, je sa prekomjernom potrošnjom? Litva je prebrodila krizu tako što je uložila velike napore. No koja je bila cijena tih napora? Bez obzira na to i ja se slažem da se treba pridržavati pravilima. Deficit Litve je manji od 2%. Međutim, fiskalna disciplina je e, konačni cilj. S druge strane, e, treba osigurati ljudima da bolje žive. Postoje kriteriji kojima se to mjeri. Primjerica, e, iznos plaća. I e, tu e, su takvi vrsti pokazatelja su relativno mali. Kako će, kako će izgledati naša budućnost? Hvala. Sada riječ ima gospodin Brakman iz Njemačke, a nakon toga gospodin cabrita iz Portugala. Gospodine Brakman, izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolegice i kolege. Nije slučajno da e, je kriza državnog duga se tako prikazala e, da one zemlje koje imaju jako visoki dug imaju i visoku nezaposlenost. A obratno to znači da e, e, strukturno politički i smanjenje nezaposlenosti e, na sili da se fiskalni ugovor provodi i da imamo stabilne proračunske odnose. I programske zemlje koje, koje imaju bolna iskustva moraju to poštivati jer vidimo da Zbog teške situacije koja je tamo nastala, e, e, šteti cijeloj eurozoni kao i programskim zemljama. E, mi, mi, smo međutim sada prešli krizu. Ne smijemo djelovati u suprotnostima. S jedne strane imamo nekonvencijalne e, mjere ECB-a koje e, nastoje e, dovesti inflaciju na 2%, a istovremeno želimo motivirati u budućnosti viša ulaganja. Želimo iskoristiti niske kamate. Tu moramo biti jako oprezni E, moramo poduprijeti Junckerov plan, ali istovremeno vidjeti da e, tu ne dođe do novih zaduženja. E, kako da to funkcionira možemo pokazati na njemačkom primjeru. Htio bih ne samo ohrabriti portugalske kolege, mi e, nemamo dugova u 2014. ali želimo i potaći ulaganja u Njemačkoj. E, radi se o 10 milijardi koje su već e, planirane, a uložit ćemo još i više, a to možemo stoga jer nemamo zaduženja. Hvala lijepa gospodine Brahman. Sada riječ ima gospodin Cabrita iz Portugala, a pripremit će se gospodin Krajner iz Austrije. Mr. Cab Cabrita, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Htio bih reći da mi je jako žao da Gospodin Dizenblum nije ovdje, on je predsjednik Euroskupine i šteta što nije ovdje da razgovara s predstavnicima nacionalnih parlamenta. Nadalje, eh, htio bih reći da se smo danas suočeni s potrebom da eh, razmislimo o nedostacima ovog proračunskog eh, pakta. On nije bio odgovor na duboku krizu europskog projekta, niti odgovor na potrebu da se zaposlenju da prioritet. Stoga je vrlo e, lijepo prisustovati promjenama koji se događaju i e, da mi je drago da vidim promjenu politike Europske središnje banke moramo investirati, ne moramo samo raditi na obnovi e, fiskalnog sustava. Moramo raditi na projektima za europsku konkurentnost kao što su promet ili digitalna ekonomija. Nadalje, e, treba prilagoditi pakt ciklusima. Pitanje duga nije samo pitanje Grčke. Osam od 19 zemalja eurozone imaju vrlo visok dug. E, Europa je u fazi stagnacije, a na rubu toga da padne u deflaciju. Primjer toga je Portugal. E, Program trojke za kojeg se nadamo da će ga se napustiti zato što nije demokratski e, po svom načinu, da moram reći da je program trojke smanjio našu konkurentnost. Zato Portugal sada ima poteškoće u kojima nije bio prije tri godine. Koherentnost europskog projekta i njegova budućnost ovisit će o prioritetu koji će se dati inovaciji i ulaganjima. A treba e, zaista dati prioritet onim zemljama koje e, pate zbog korektivnih mjera da e, se omogući da njihov dug se tome prilagodi. Treba uzeti u obzir gospodarske, e, odnosno ekonomske cikluse. Bez njih nemoguće je e, otplatiti dugove. Hvala, gospodin Krajner iz Austrije ima riječ sljedeći, nakon čega će riječ dobiti gospodin Guerrieri iz Italije. Gospodine Krajner, izvolite. Hvala. Gospodin Oli Ren je ukazao na to da je SAD iz krize izašao puno jači i u punoj boljoj situaciji nego li Europska unija. Oni imaju puno veći gospodarski rast i puno manju nezaposlenost nego u Europskoj uniji. Prema tome moramo se pitati u čemu je razlika između SAD-a i Europske unije. Naravno, razlika ima puno strukturnih, kulturnih i tako dalje. Međutim, trebamo pitati kakva je razlika u ekonomskim i fiskalnim politikama. U osnovi mislim da se radi u tome da nemaju iste prioritete. E, SAD i Europska imaju slične prioritete kad se radi o dokapitalizaciji i restrukturiranju financijskog sustava. Tamo gdje je razlika velika jest da oni kažu nama su važni rast i e, zaposlenje, a e, nije nas briga za deficit. A kod nas je upravo obrnuto. Nama je najvažnije deficit i dug, a e, nisu nam prioritet rast i radna mjesta. Mislim da je u ovom slučaju SAD e, postupio ispravno, a Europska unija krivo. Drugo, mi stalno govorimo o konkurentnosti u e, gotovo svakom govoru čuje se samo konkurentnost, konkurentnost, konkurentnost. To je naravno vezano za e, tržišno gospodarstvo, ali e, i samo tržišno, ali nema nikakve veze e, s politikom. Ja nisam konkurentan u odnosu na vas, jer naša naša snaga je ne u tome da smo konkurentni međusobno, već da međusobno surađujemo. Mi e, smo napravili što do sada? Smanjili smo poreze za one koji imaju puno novaca, jako bogate ljude i jako velike firme. Zašto bismo mi nastavili s ovakvim vidom konkurentnosti, a to ne pomaže uopće gospodarstvu, društvu u cijelosti. Jer e, mi bismo e, e, morali dakle pomoći recimo za bolnice i obrazovanje gdje zdravstvo recimo više nije besplatno zato što neki ne plaćaju ono što bi morali. Mislim da smo uvijek u prošlosti napredovali kada smo puno međusobno surađivali, a ne kada smo bili međusobno konkurenti. Hvala. Hvala lijepa. Riječ će sada dobiti gospodin Gorjeri iz Italije, iz Italijanskog senata. Hvala lijepa. Čuo sam e, mnoga izlaganja koje su bila jako optimistična. Govorio se o tome da e, gospodarski rast će zapravo uroditi jednim stalnim, stabilnim rastom za Europu. Što znači da je hipoteza da će se na fleksibilni način primjenjivati politike prilagodbe koje će ići u strukturne reforme te da će to dati rezultate. Točno je da je u mnogim zemljama došlo do poboljšanja situacije. Dio tih e, zemalja je imalo problema zbog krize. Ne zaboravimo međutim da je do te krize došlo zato što se na neki način taj proces nametnuo na nepravedan način na zemlje u dugovima. Zemlje koje imaju višak, zemlje vjerovnici, naročito na sjeveru Europe, su malo i marginalno pridonijeli e, ponovnom ostvarivanju ravnoteže u eurozoni. To je asimetrija nešto što predstavlja rizik za budućnost. Zašto? Zato što se povećavaju deflacionističke tendencije. Politike prilagodbe nisu riješile probleme dugova u velikom broju zemalja. Prema tome, želimo li zaista nešto funkcionalno napraviti u ovom sazivu koji je tek počeo za boljitak eurozone, potreban nam je kontekst rasta i e, samo će ekspanzivne politike moći tome pridonijeti. U tom smislu postoji neka vrsta nedostatka rezultata koji je rezultat agregatne e, potražnje na europskim tržištima. Trebamo imati odgovarajuće monetarne, porezne i druge politike koje idu prema toj ekspanziji. Mislim da moramo paziti e, na taj manjak kontinuiteta. U protivnom, bojim se da e, će sve ove mjere e, biti nešto za što će cijela eurozona platiti visoku cijenu. Prema tome, mislim da trebamo biti oprezni jer eh, čini mi se da su ovo ključni momenti za budućnost. Hvala lijepa. I mislim da je sada došlo vrijeme da uvodničari daju odgovore ili komentare. Gospodin Nest, najprije. Par komentara. Za početak želim čestitati Portugalu. E, vaš e, ministar financija prošlog je tjedna najavio da će e, prije roka vratiti dug Međunarodnom monetarnom fondu. A to je rezultat strukturnih reformi i fiskalne discipline. To je bio jedini način da se izađe iz krize. i taj program završio se prije e, roka. Već prije tri e, godine kada sam se obratio ovom domu kao predsjednik odbora za proračun, govorio sam o tome kako fiskalna disciplina i ulaganje mogu ići rame uz rame. Mislim da se to dokazalo i primjer Latvije ukazao je na to da fiskalna disciplina ne spriječava investicije. Mi smo u našem programu donijeli i fiskalne mjere, međutim nismo nikada srezali nužna javna ulaganja. U sadašnjoj situaciji vidimo da nema univerzalnog rješenja za sve. Zbog toga je kvantitativno popuštanje Europske središnje banke dobar način. A i Junckerov plan dio je svega toga. Ministri financija su na sastanku Ekofina jednostrano e, zaključili da Junkerov e, plan se ne smije svoditi na nužnost fiskalnih reformi i e, da e, i strukturnih reformi. Jednostavno što želim reći je da se fiskalna disciplina ne može ignorirati. Junkerov plan samo je komplementaran tome. Junkerovom planu e, žele se privući privatna ulaganja i samo ona e, i projekti e, koji će zaista moći dati rezultate bit će uzeti u obzir. Nešto o porezu na prihod. Na posljednjem sastanku vijeća, na sastanku Ekofina, mi smo e, usvojili direktivu o preraspodjeli prihoda prema kojoj se porez mora platiti e, tamo odakle je prihod došao. Dakle, e, to je način kojim se kontrolira odnos između tvrtki kćeri i tvrtki majke. I za kraj, a kada se od mene, e, kad sam ja govorio na odboru Ekon, e, u to vrijeme e, je situacija s Amerikom i Kinom bila drugačija. Ako se sjećate, prošlog tjedna je dolar e, nešto pao jer je realno gospodarstvo bilo niže nego što se očekivalo. Želim jednostavno reći da živimo u globalnom svijetu te e, ekonomska pravila koja vrijede, vrijede svuda u svijetu. E, mislim da su to jednostavno pravila koja su neizbježna. Međutim, ključna razlika između naše i američke ekonomije. je ta e, da je kod nas nejednakost u e, bogatstvima i prihodima sasvim drugačija, puno manja nego u Americi. E, koja se sredstva mogu uložiti u rast Amerika je Amerika, ali Europa je kontinent jednakosti i socijalne zaštite. Mi želimo da prihod bude ravnomjerno raspoređen na građane. Barem to želimo puno više nego li u Americi. Mi pokušavamo ostvariti socijalnu jednakost, i spremni smo platiti na e, visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. To ne može ići na uštrb većeg duga država članica. A želite li vi iznijeti svoje komentare ili dati odgovore? Hvala. Ja ću kratko. Uglavnom se slažem s prethodnim govornicima i naročito s prethodnim govornikom. Što se tiče Portugala, imali smo dva izvrsna javljanja za riječ iz zastupnika iz Portugala. Mislim da je ohrabrujuće da Portugal uz Irsku i Španjolsku da je uspio zaključiti program na vrijeme, čak i prije nego što se očekivalo. U tim zemljama se sada ponovno bilježi gospodarski rast i oporavak, a bilo je i ima i nekih naznaka da je došlo do poboljšanja kada je riječ o zaposlenosti, o stopi zaposlenosti. Znam da su donesene neke teške odluke koje su utjecale na živote običnih građana, ali to se isplatilo i bitno je da da se to prepozna. Dakle, ako se program učinkovito provede, to može pomoći da postigne rezultate. To smo vidjeli u Irskoj i Portugalu. Slažem se također da pravila moraju biti ista za sve države članice, kao što je rekao gospodin Pinto. A vezano uz Litvu, koja je 1. siječnja ušla u eurozonu, prije svega želim čestitati Litvi, a ako se netko još sjeća toga Latvija je ušla prošle godine 2014. a Estonija 2011. Dakle, sve tri baltičke zemlje donijele su odluku da žele biti u središtu europske eh, ekonomske politike te su na taj način uspjele privući izravna strana ulaganja a to im je također dalo značajnu političku i ekonomsku stabilnost a to je i bio poticaj gospodarskog rasta u spomenutim zemljama. Što se tiče trojke, kao što je spomenuo kolega Kabrita, Europski parlament je u nedavnom izvješću koje je objavljeno prošle godine iznijelo preporuke da se izvrši revizija rada trojke Vjerojatno se sjećate da je u početku, dakle početkom 2010. godine, da su tada države članice inzistirale na tome da se u rad trojke uključi i MMF, budući da nije bilo punog povjerenja u neovisnost Europske komisije i profesionalnost e, njezinih djelatnika. Neki su imali sumnje u vezi s time. I zato je donesena odluka da to neće raditi Europska komisija, nego da će ova zadaća biti povjerena trojki. Prema tome implicitno se smatralo da će se demokratski nadzor osigurati kroz rad Europske komisije i Europskog parlamenta, no temeljem iskustva mogu reći da čak i u buduće, ako bude kriza u nekim zemljama i ako bude programa prilagodbe, bit će nam potrebna ekspertiza i informacije Europske središnje banke, posebno njezinog jedinstvenog nadzornog mehanizma, jer upravo se tu mogu dobiti podaci vezano uz europski financijski i bankarski sustav. Osim toga, treba vidjeti hoće li države članice i dalje htjeti imati pristup financiranju MMF-a, a ako je to slučaj, e, inače MMF ima vrlo stroga pravila, Prema tome, ukoliko MMF osigurava financijska sredstva, mora imati mogućnost utjecati i na program pomoći. Dakle, nakon što sam sve ovo rekao, htio bih istaknuti da podržavam e, rad trojke i mislim da to može biti i da se to može uklopiti u jednu cjelovitu reviziju ekonomskog upravljanja, posebno u eurozoni a to isto tako znači da bi eurozona trebala imati e, svoje jedinice u MMF-u. Države članice su do sada blokirale reformu vanjskog predstavništva eurozone, a to znači da Europska unija, da je ona zapravo podzastupljena u MMF-u. Dakle, morali bismo imati, trebali bismo imati veću težinu u G20 i MMF-u, tako da ne ovisimo o G2, odnosno SAD-u i Kini. Naravno, ovisi o vama i o vašim vladama, hoćemo li biti podzastupljeni ili ćemo zauzeti svoje mjesto u tim svjetskim forumima. Što se tiče stabilizacije i gospodarskog rasta, sada smo izišli, dakle prešli smo sa faze stabilizacije u fazu gospodarskog rasta, kao što je rekao Pierre Moscovici. E, bankarska unija je je zaključena i sada trebamo nastaviti sa politikama koje potiču gospodarski rast, intenziviraju ulaganja i gospodarske reforme, te moramo pomoći u ekspanziji kreditiranja. To je način da se poveća gospodarski rast i poboljša stanje kada je riječ o stopi zaposlenosti. Hvala gospodine Ren. Slažem se s vama i posebno mi je drago ovo što ste rekli vezano uz to e, središte ekonomske monetarne politike. I sada gospodin Hennigan. Da, mi smo u Irskoj također imali sličan program mjera štednje. E, pravila su definirala, definirana i mi smo ih se pridržavali. Dakle, ja se ne slažem s time da neke zemlje imaju povlašteni tretman. Znamo da postoje problemi s dugovima u nekim zemljama i taj postupak prilagodbe nije se zapravo bavio toliko razinom duga i to bi trebalo učiniti, ali to se ne može učiniti samo za jednu državu, a ne za ostale. Ako se to dogodi, onda ćemo se odmaknuti od središta E, i to putem birališta. I umjesto da se riješi problem na način da se bavimo jednom zemljom, mislim da će svaka zemlja tražiti povlašteni položaj. Mislim da to nije pravi put. E, ljudi moraju shvatiti da smo mi unija koja počeva na načelima jednakosti i pravičnosti i da se svi moraju pridržavati pravila. Hvala. I sada ćemo, sada ću predati predsjedanje kolegi Gualtieriju. Evo, on će sada preuzeti ovaj dio sastanka. Thank you. Uh, next speaker is Mrs. Neperus. From... Kolegica Neperus iz Nizozemske ima riječ. Hvala. Stabilan euro vrlo je značajan. Ako želimo imati zdrave javne financije. Trebamo se držati odredbi pakta o stabilnosti i rastu. Također smatram da je bitno da države članice poštuju pravila igre. To je ono što dugujemo onima koji su već žrtvovali neke stvari. Mislim da je jasno da treba ostvariti uštede i da treba povećati poreze. Naravno, te odluke može donijeti parlament. Međutim, moramo otići korak dalje. Nakon ove rasprave trebamo se prisjetiti da postoji i proračun Evropske unije, a komisija tu igra važnu ulogu. Kao zastupnici iz nizozemskog parlamenta radujemo se inicijativi o vlastitim izvorima prihoda. Nadamo se da će, to, da će se to dogoditi. Mislim da će na taj način Europska komisija odraditi svoj dio posla kada je riječ o proračunu Evropske unije. Hvala kolega moje iz Francuske nacionalne skupštine. Hvala, gospodine predsjedavajući. Htio bih se osvrnuti na ono što je rekao kolega iz Austrije. Činjenica je da su Sjedinjene američke države brzo izišle iz krize 2009. godine. Budući da su imali ekspanzionističku monetarnu politiku, a odgodili su konsolidaciju javnih financija e, tek nakon što se postigne gospodarski rast. Mi u Europi to nismo znali učiniti, a nismo to učinili zato što je problem proračunske politike vrlo složen u Europi. Nismo bili u stanju koordinirati naše proračunske politike. I dalje se prepušta državama članicama da primjenjuju pravila, a pritom se ne daje ocjena sveukupne slike. Ako jedna država mora konsolidirati svoj proračun, to funkcionira, dakle, budući da može ostvariti gospodarski rast i može smanjiti deficit. Nema gubitka poreznih prihoda zbog gospodarskog rasta. Međutim, kada svi to rade, a ne gleda se sveokupna slika, onda se nalazimo u toj situaciji u kojoj smo sada. A to je da je depresivni učinak toliko velik, zato što svi rade isto. Dakle, dolazi do smanjenja strukturnog deficita, ali se e, manje dobiva na strani prihoda. I onda se ljudi čude što nema gospodarskog rasta i što je deficit eh, samo djelomično smanjen u državama članicama. Kao što je rekao Jean-Claude Juncker, treba nam stvarna koordinacija eh, proračunskih politika, treba nam jedna ekonomska vlada, ekonomsko upravljanje i to je nužno ako želimo odgovoriti na ovakve konjunkturne situacije kao što smo imali, kao što smo već imali iz Francuske, iz Francuskog senata, gospođa Keller. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nakon kolege koji je progovorio o međuovisnosti politika u državama članicama, htjela bih i ja ponovno istaknuti da se da je Francuska pod nadzorom zbog prekomjernog deficita temeljem fiskalnog pakta. Mi smo svjesni svog dijela odgovornosti, mi kao velika zemlja, kao jedno od najvećih gospodarstava u Europskoj uniji. Naš je cilj da imamo, da korigiramo deficit na održiv način. Međutim, e, s time se kasni, kao i ostali, imamo problema sa provođenjem reformi mirovinskog sustava, zatim e, smanjenja rashoda države, e, posebno za socijalne izdatke, kao i u nekim drugim državama, ali još više. I tu je pitanje također e, rigidnosti tržišta rada. Mi smo primili na znanje novo tumačenje koje je dala komisija vezano uz fleksibilnost primjene pakta o stabilnosti što je objavljeno u Strasburu 13. siječnja. Međutim, svjesni smo također da to ne znači da možemo posustati s naporima u svrhu poboljšanja stanja vezano uz javni deficit i u zapisniku komisije stoji da ona želi značajne reforme uz realne rokove i mi ćemo, e, mi ćemo raditi na tome. Zatim druga primjedba tiče se Junkerovog plana. Htjela bih još jedanput spomenuti koliko je taj investicijski plan bitan u svrhu stvaranja nove dinamike, nove dinamike rasta, a posebice nove dinamike povjerenja jer naša međusobno povezana gospodarstva trebaju se udružiti u provedbi učinkovitog plana. To je novi izvor nade za stvaranje radnih mjesta u našoj Uniji. Hvala. Hvala. Sada riječ ima kolega Veslun iz Švedskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedavajući. Ne znam smijem li išta reći ovdje, jer čini mi se da su ovdje do sada riječ uzeli samo zastupnici iz zemalja koje su u eurozoni. Mi se slažemo da treba provoditi strogu proračunsku disciplinu, Naš premijer je napisao tko god se zaduži nikada nije slobodan i mi se toga držimo u praksi. Mi isto tako imamo proračunska pravila e, koja otežavaju povećanje deficita. Međutim, nakon što sam e, čuo kolege, moram reći da smo mi nešto poduzeli što nisam čuo u ovoj raspravi a to je sljedeće. Svjetska politika je sklopila savez s poslodavcima, sa sindikatima i civilnim društvom kako bismo to mogli provesti. Dakle, tu dolazi do raspodjele odgovornosti između onih koji imaju kapital i novac i onih koji ga nemaju. Jer svi su na ovaj ili onaj način pretrpjeli posljedice krize. Mi smatramo da je bitno da ako se štedi, da se štedi na pametan način. Ponekad se može i kritizirati, no smatram da je to problematično ukoliko su ljudi siromašni, ukoliko uistinu nemaju novac za hranu zbog primjene pravila o proračunskoj disciplini. U tom slučaju treba razmisliti o tome može li Europa nešto poduzeti, možemo li svi mi zajedno nešto poduzeti kako naši napori ne bi doveli do toga da siromasi trpe ove, zbog ovih mjera. Mislim da ne možemo zanimarivati činjenicu da ljudi odlaze u pučku kuhinju zato što nemaju novac da prehrane vlastitu obitelj. Dakle, suradnja u civilnom društvu, suradnja između civilnog društva i političara je bitna stavka, no isto tako e, to mora biti dopunjeno reformama. Reforme se ne mogu provoditi brzo. Naše reforme su trajale deset godina, za to je potrebno vremena. Hvala. Ovaj se ugovor odnosi na sve ugovorne stranke, uključujući i Švedsku, a konferencija je otvorena i za zemlje koje nisu potpisale niti ratificirale um, ovaj ugovor kao primjerice kao što je primjerice Velika Britanija Lord Davis ima riječ um, hvala moram reći da to nije zbog mene nisam ja kriv za to i žao mi je što to nije bio slučaj. Što se tiče govora Oli Rena i gospodina Heinegana, mislim da su njihove riječi bile vrlo hrabrujuće kao i što se tiče gospodina Disselbluma, s obzirom da on provodi vrijeme rješavajući grčku krizu, mislim da je možda krivo shvatio koji su prioriteti. Imamo mnogo novih mjera koje su donesene, neke većina njih su dobro zamišljene, međutim nešto nedostaje, a to se pokazalo kao manjkavost posebno u eurozoni, a to je činjenica da nema nikakvih e, automatskih stabilizacijskih mehanizama kao što postoje u pojedinačnim državama članicama, posebno kroz sustav za nezaposlenost i sustav socijalne skrbi. U pojedinačnim državama članicama to se plaća iz doprinosa, dakle to izdvajaju zaposlenici ili njihovi poslodavci i prema tome dolaze najviše iz onih dijelova zemlje gdje je stopa zaposlenosti najviša. E, I postoje neki dijelovi zemlje koji više dobivaju iz toga, a to je tamo gdje je stopa nezaposlenosti visoka. Dakle, u slučaju negativnog asimetričnog šoka u kojem u jednoj regiji se ekonomska situacija bitno pogorša, može se dogoditi da e, ta regija dobije protocikličke resurse i mislim da je to vrlo koristan instrument koji nemamo u monetarnoj uniji. To je šteta. Dakle, to bi bio jedan od mojih prijedloga. Shvaćam da se to ne može samo tako olako učiniti. Znam da imamo vrlo različitu razinu plaća i različite troškove života u državama članicama, tako da bi trebalo odrediti minimum na razini Europske unije koji bi onda države članice mogle povećati prema potrebi. Isto tako razina strukturne nezaposlenosti se razlikuje od jedne do druge države članice i ne bi bilo pošteno ni u ekonomskom smislu da ona područja gdje je niža razina strukturne nezaposlenosti da oni subvencioniraju druge, e, druga područja. Dakle, trebalo bi odrediti stopu promjene nezaposlenosti u datom trenutku, tako da regije ili zemlja u kojoj dođe do pada nezaposlenosti, da upravo ta stopa bude okidač za ove transfere koje sam spomenuo. Dakle, možda bi trebalo zamisliti nešto u tom smislu i mm, pomalo sam razočena što se nitko od toga nije već dosjetio. Thank you. Actually, there have been on Hvala. Zapravo postoji prijedlog e, automatske stabilizacije ovog pitanja nezaposlenosti i zaposlenosti, ali možemo se vratiti na to kasnije. Hvala vam na vašoj izjavi. Sada gospođa Gospodin Kalemec e, iz Estonije. Hvala. Želio bih da se ne želimo toliko puno, već da svi zajedno iskoristimo ovu priliku koju imamo da proučimo ove brojeve koji su pred nama. Ja želim privući vašu pozornost na činjenicu da su ciljevi za 2020. godinu ciljevi koji se ne mogu uskladiti sa gospodarskim rastom. Ako pogledate ove brojke, e, sjajne brojke Finske i ciljeve za 2020. godinu, kao i gospodarski rast. Postoji slaba povezanost između gospodarskog rasta i dodatnog deficita. Kao što su to neke kolege rekle, zapravo politika e, gospodarskog rasta znači više, javnih rashoda. Ispravno je predloženo da se pobliže pogleda situacija u Portugalu, Irskoj i Latviji, ali postoje i druge zemlje kao što su na primjer Danska, Švedska, Slovačka, Poljska i Češka kao i Estonija koje su uspjele proizvesti održiv gospodarski rast bez dodatnih javnih rashoda. Želim ponoviti riječi gospodina Olija Rena na sastanku kluba zastupnika ALDE rekao je ako deficit doprinosi dodatnom dugu, a taj dug doprinosi gospodarskom rastu, onda bi Italija, Španjolska i Francuska bili e, europski prvaci u gospodarstvu, a to zapravo nije slučaj kao što to vrlo dobro znamo. Dakle, trebamo iskoristiti ovu priliku da dobro razmotrimo sve ove brojke koje su pred nama. Hvala. Iz Rumunskog senata, gospođa Kretu. Zahvaljujem. Imamo 28 država članica u Europskoj uniji koje imaju različite razine razvoja. Sve te zemlje imaju različite, različitu makro i mikroekonomsku situaciju i jedna jedinstvena mjera za poboljšanje gospodarstava ne može biti učinkovita jer bi stvarni rezultat bio različit u svakoj od zemalja. Problem s kojim se mi suočavamo sada je problem kriterija za procjenu i gospodarskih pokazatelja koji su korišteni. Sve do krize postojali su kriteriji pakta stabilnosti, uzimali smo u obzir razvoj BDP-a kao glavni pokazatelj e, krize i glavni pokazatelj za e, sanaciju. Vlade su naravno odgovorne za sadašnju situaciju, ali e, bez obzira na ponašanje vlada, sve vlade su također žrtve krize. Nakon izbijanja krize gospodarstva su su bila u takvom stanju da je bilo bitno napisati izvješće o stanju gospodarstva kako bi saznali koji su stvarni razlozi krize. Tu smo dobili dosta argumenata koji su doveli u pitanje relevantnost e, BDP-a kao pokazatelja. E, imamo, e, to je pokazatelj koji je bio vrijedan jedno vrijeme, ali poslije toga je odbačen. Postoje procjene koje jednostavno ne prikazuju stvarnu evoluciju e, razvoja po sektorima. Zašto koristimo platnu bilancu, ne koristimo platnu bilancu umjesto e, BDP-a ili e, razinu ulaganja. U tom slučaju bismo imali drugačiji redoslijed, drugačije razloge i također drugačije, drugačije rješenja. Hvala. Sada e, gospođa Neofitus Cipra. I na Gospodine predsjedavajući, ovdje postoji jedan paradoks s kojim se suočavamo već nekoliko godina. Više generacija se žali zbog toga što moraju plaćati dugove koje su napravile prethodne generacije. No, istovremeno neki drugi govore da se trebamo dalje zaduživati kako bismo mogli otplatiti sadašnje dugove i kako bismo e, mogli se suočavati sa sadašnjim izazovima, ali istovremeno ono što budemo se zadužili sada će morati otplatiti buduće generacije. Mislim da to nije dobar pristup niti u Europi, niti na Cipru. Solidarnost mora biti prioritetna u Europi, ali solidarnost je jedna stvar, a pravda je druga stvar. Ne možemo dopustiti određenim generacijama da stvaraju dugove koje će otplaćivati drugi ljudi. To nije pravedno i to nije dobar prijedlog. Stoga Moramo raditi na gospodarskom razvoju. Kroz e, sanaciju financija u našim zemljama. Jedino na taj način ćemo moći poboljšati cjelokupno stanje u eurozoni. Ne postoji jedinstvena politika koja bi se ticala e, fiskalnih mjera. Ali sada, nakon krize, ipak e, imamo mogućnost e, ispraviti naše ranije greške. Što se tiče MMF-a, Možemo se zapitati trebaju li e, europski porezni obveznici e, biti toliko opterećeni jer e, ukoliko neka zemlja napusti mmf -e, onda će biti na poreznim obveznicima Europske unije da plate. Oni su prilično ozbiljna institucija, vrlo dobro znaju što im je činiti, a Europska unija je unija kojoj nedostaje iskustva. I na kraju želim reći da ako želimo imati budućnost za Europu, ta ista Europa mora poštovati pravila, a to je za neke zemlje jako teško, no morat će se potruditi i morat će ta pravila poštivati. Izuzeci obično stvaraju samo probleme. Hvala. Evo, zaključili smo e, popis govornika. Tako da sada možemo predati riječ ponovno našim uvodničima, uvodničarima koji će odgovoriti na postavljena pitanja i komentare. Najprije gospodin Reirs. Zahvaljujem. Dodatno uz ono što sam već rekao, malo čas želim reći da se u potpunosti slažem s kolegom sa Cipra kojeg smo upravo čuli. Bilo je vrlo interesantno čuti e, i reakcije naših e, mladih e, kolega koji su također govorili o dugovima koje oni moraju otplaćivati. vi zapravo plaćate dugove bivših e, generacija, ali isto tako će biti to problem i sa budućim generacijama ukoliko mi budemo nastavili e, djelovati na e, isti način kao i naši prethodnici. I u potpunosti se slažem sa kolegom sa Cipra. I ono što je rekao gospodin Šudovski, kada planirate obiteljski proračun, vi ga ne planirate na taj način da e, vaše dugove otplaćuju vaše djeca ili unučad, već ih otplaćujete sami. Zašto bismo za državu planirali proračun na drugačiji način? Moramo vidjeti kako e, olakšati taj teret koji predstavlja dug i kako novac koji se e, stvara se može uložiti u e, gospodarski rast koji će biti od koristi budućim generacijama umjesto da im ostavljamo samo dugove što je bio slučaj sa ovom prethodnom politikom. Hvala. Hvala, gospodin Henegen. Zahvaljujem. Evo samo par komentara. Kolega iz Švedske je govorio o tome na koji način je Švedska izašla iz krize radeći e, zajedno u Irskoj. Smo imali slično iskustvo. Ne mogu reći da irsko stanovništvo e, uvijek e, vrednuje mjere koje poduzima naša vlada, ali za vrijeme dok je trojka djelovala u našoj zemlji. Mi smo svakog dana radili na objašnjavanju situacije sindikatima, poslodavcima kako bi bili svjesni situacije u kojoj se nalaze i kako bismo zajedno mogli raditi. I to nam je sigurno pomoglo. Postoje određene mjere kao na primjer mehanizam za jedinstveni nadzor, bankovna unija i tako dalje ili kvantitativno eh, popuštanje. To su sve naravno mjere koje e, postoje, koje su predložene, koje su nam predložile institucije i koje nam mogu pomoći. Ali kao je gospodin Davis rekao, postoje i drugi neki prijedlozi koje možemo uzeti u obzir. Ne smijemo se zaustaviti na ovome i ako želimo izaći iz krize potrebne su nam e, dodatne mjere. Thank you. Hvala, Oli Ren. Hvala, hvala Roberto. Želim se zahvaliti Lordu Davisu na njegovom izlaganju. kao i na e, vašem vrlo dobrom izvješću o gospodarskoj e, politici u Europskoj uniji koje je naravno korisno za sve nas i koje nam može omogućiti da poboljšamo našu politiku. Kao što je rekao gospodin Guatieri, u nedavnoj prošlosti smo imali par predloga o automatskim stabilizatorima. Postoje sporna pitanja u Europi, u Sjedinim američkim državama. E, sve to se organiziralo na drugačiji način. Kao što znate, postoji federalni proračuni, a svaka pojedinačna država ne može biti za optužena, postoji veoma strogo e, pravilo o e, uskraćivanju e, saniranja ukoliko dođe do toga. I mislim da će to također biti na dnevnom redu kada budemo radili reviziju našeg gospodarskog upravljanja u Europi. Neću ulaziti u detalje, ali vjerujem da glavno načelo kojim se trebamo voditi treba biti to da povećamo e, solidarnost i da to uskladimo sa povećanjem odgovornosti. Dakle, solidarnost e, kao odgovor na e, solidno gospodarsko upravljanje. Što se tiče izjave gospodina Kalemeca, želim mu se zahvaliti na onom što je rekao. Ali u Španjolskoj je situacija malo drugačija bila, naročito u prošlosti. Nešto je situacija bila e, teža nego u Francuskoj. Veliki fiskalni deficit bi mogao dovesti do e, velikog gospodarskog rasta. To je ono što ste vi rekli. U tom slučaju bi e, Španjolska i Francuska i Finska bili e, prvaci, ali to nije slučaj i moramo pronaći izvor za gospodarski rast negdje drugo, uključujući ulaganja, gospodarske reforme kao i kreditiranje. A na kraju želim odgovoriti gospodinu Mueu. Mislim da je vrlo interesantno ovo o čemu ste vi govorili i trebamo nastaviti razmišljati o tome. U posljednjih šest godina smo prisustovali značajnoj promjeni uloge e, Europske središnje banke u eurozoni i radi se o konceptualnom e, političkom pristupu. Postoje e, mjere kao što je kvantitativno popuštanje i druge koji su nam omogućili e, stabilizaciju u Europi postoji radimo na e, stvaranju bankovne unije koja će omogućiti e, bankama i financijskim institucijama da budu još jače i vidjeli smo također i jačanje gospodarskog upravljanja i e, stvaranje europskih mehanizama za stabilnost. Sve to u cilju suvereniteta država i makrogospodarskih politika i pronalaženje ravnoteža financijskih institucija, financijskog sustava. Eurozona je mnogo bolje opremljena u ovakvim teškim situacijama za součavanje novim sa novim krizama, što će predstavljati manje socijalnih i gospodarskih troškova u budućnosti. Ali ono što je još bitnije je činjenica da smo stvorili sustav političke koordinacije koji ima za cilj sprječavanje kriza i e, održavanje jačeg gospodarskog rasta, a to je ključ reforme gospodarskog upravljanja. Mi smo jednostavno shvatili da je prevencija e, bolja nego korekcija, što znači da nam nije cilj imati održiv jači gospodarski rast koji će nam e, pomoći u saniranju tržišta rada i stvaranju novih radnih mjesta. Hvala vam najljepša na svim komentarima i nadam se da ćemo ovaj dijalog nastaviti u budućnosti budućnosti. Hvala, Oli. Hvala svima vama na ovom veoma interesantnom dijelu sastanka. Daću samo par kratkih komentara vezano uz posljednje što smo čuli. Najprije možemo se zapitati e, o čemu trebamo govoriti kada govorimo o fiskalnom paktu. Iznenađujuće je da je samo kolega Hennigen e, govorio o stvarnoj situaciji e, provedbe fiskalnog pakta u državama članicama. A većina kolega, ako su se pozivali na to, govorili su o obvezama e, u fiskalnom paktu, uravnotežen proračun, postupak u slučaju prekomjernog deficita i tako dalje. Dakle, govorili su samo o obvezama, a u povijesti e, fiskalnog pakta možemo se podsjetiti toga, Oli Ren je također sudjelovao sa mnom u pregovorima. Znamo da se fiskalni pakt mijenjao za vrijeme e, pregovora kako bi bio usklađen sa europskim propisima. I na kraju koje su to dodatne obveze koje je fiskalni pakt dodao na e, pakt o stabilnosti i rastu? E, fiskalni pakt zapravo kaže da države članice moraju poštivati europski zakone, ali to je slučaj bio i prije fiskalnog pakta. U ugovorima Europske unije stoji da države članice moraju poštivati europsko zakonodavstvo. E, članak drugi kaže da e, fiskalni pakt ima veći značaj u Europskoj uniji i isto tako da je ravnoteža proračuna srednjoročni, e, srednjoročni cilj. Što znači da Fiskalni pakt je uveo obvezu u interne zakone da se e, poštuje ravnoteža proračuna koja je definirana europskim zakonima, uključujući i fleksibilnost koja nije kontradiktorna fiskalnom e, paktu, jer fiskalni pakt kaže ono što se treba poštivati, moraju se poštivati europski zakoni. Dakle, tu se vrtimo u krug što je nasljeđe e, fiskalnog pakta, zapravo fiskalni pakt nije uveo ništa drugačije u odnosu na ono što smo imali prije. E, u jednom trenutku smo rekli da će, e, prešli smo s procenta na 0,5 na 1, ali to nije ogromna promjena. Fiskalni pakt je uveo euro summit i druga izmjena do koje je došla je organiziranje ove konferencije. Ova konferencija je i otvorena također zemljama koje nisu potpisale fiskalni pakt i to je dobro, kao na primjer Ujedinjeno kraljstvo i Češka. E, dakle, vidimo da te obveze stoje, ali ne znamo na koji način bismo mogli uvesti fiskalni pakt u zakon. Što bismo onda trebali pretočiti u zakonodavstvo? Europski samit u redu, ali to je e, već nešto što je postojalo. Tako da se u potpunosti mogu složiti s onim što je Oli Ren rekao vezano u strojku. E, metoda zajednice je bolja i dobro je da o tome razgovaramo i na ovoj konferenciji u okviru europskog zakonodavstva i mislim da je vrijeme da način funkcioniranja trojke bude usklađen sa metodom zajednicom, što je moguće. Mi smo odobrili paket dvije, dvije mjere i tu se sadrže određeni aranžmani koji e, govore o nadzoru zemalja to se ne može primjenjivati na Grčku jer e, na Grčku se primjenjuju aranžmani koji smo dogovorili ranije, ali već sad imamo instrumente na raspolaganju i bilo bi vrlo interesantno vidjeti kako ih dalje uskladiti sa metodom zajednicom i kako to u inkorporirati u e, same propise Europske unije. Kada bi to postigli, onda bi bilo lakše postići ciljeve koji su nam zajednički gospodarsko upravljanje eurozonom u okviru propisa europske zone ima konkretan politički utjecaj na fiskalnu politiku unije. Naravno, ne možemo izvučiti, izvući zaključke iz toga, ali moramo uzeti u obzir da imamo različita mišljenja E, možda se radi o nekim e, filozofskim razlikama ili razlikama vezanim uz proračun jedne ili druge e, države. Znamo da postoje razlike, da postoju postoje potrebe za pozajemljivanjem na određenim tržištima, tu također postoje razlike, ali ne možemo mi rješavati te razlike sada. Europska komisija sada pokušava na neki način E, pomiriti e, strukturne mjere sa zahtjevnim monetarnim politikama koje su svi pozdravili ovdje danas na ovom sastanku i uz poštivanje obveze konsolidacije, a u kontekstu potrebne fleksibilnosti kako bi ta konsolidacija bila održiva i kako bi e, mogla ona poduprijeti strukturnu reformu ono što e, je predviđeno u fiskalnom paktu je to da ako se rade bitne strukturne reforme, te strukturne reforme mogu e, kratkoročno odstupiti od srednjoročnih ciljeva. Dakle, imamo zakonski okvir kojeg možemo i poboljšati, imamo određene e, političke razlike koje su vrlo E, očigledne, ali istovremeno možemo na neki način ovu raspravu e, učiniti, podići na e, viši europski nivo i ići dalje u ovom ohrabrujućem duhu. Hvala vam svima na veoma interesantnoj raspravi. Okay, so uh, I invite uh, Marita Ulsbocker and uh, Alia Barsa to come to the chair in order to start our next session. Molim da zauzmete mjesta kako bismo uh, počeli sa sljedećom sesijom, a to je jačanje socijalne dimenzije Europske monetarne unije. kad gužva u saobraćaju. Yes. Pola osam krećemo, naručujem taksi, a vi se budite do, je od 6 Znači možete u radi u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 Damasun kungi, kolegi, Dragi kolege i kolegice, u prvom redu bih vam e, svima htio zahvaliti na raspravama. Mislim da su one konstruktivne i informativne. E, zahvaljujem i kolegama koji su uspješno predsjedali prve dvije sesije. Govorili smo o privatnim i javnim investicijama, rastu i zapošljavanju. Govorili smo o fiskalnoj konsolidaciji i strukturnim reformama. Sada dolazimo do treće teme, to jest jačanje socijalne dimenzije u Europskoj monetarnoj uniji. Sve su teme ove konferencije važne što se tiče potrebe postizanja višeg rasta, naročito je važno osigurati da je ta, taj rast inkluzivan i održiv. Time ćemo smanjiti rizike nesigurnosti u budućnosti. E, velika recesija je pokazala da pomanjkanje jednog ili oba ovaj elementa može značajno utjecati i na pojedince i na cjelokupno gospodarstvo. Može ta potresti i same e, temelje društva, dovesti do socijalnih nemira. Inkluzivan rast se mora osigurati strategijom Europa 2020. E, Međutim, e, nisu svi ciljevi usmjereni na inkluzivan rast. Moramo posvetiti posebnu pažnju tom području sada kada se Europa polako kreće prema oporavku. Moramo imati održiv e, e, socijalni sustav, moramo imati institucije za zapošljavanje koje su jednake važne za osiguravanje inkluzivnog tržišta rada, e, isključivanja siromaštva i poticanje investicija u ljudski kapital. Takve su investicije važne kako bi evropske zemlje mogle održati svoju konkurentnost u svijetu koji se mijenja i na taj način osigurati adekvatan standard života svojim sugrađanima i to dugoročno. E, socijalna dimenzija mora postojati u svim europskim politikama. Socijalna inkluzija je važna. E, e, iako zapošljavanje i socijalne politike E, spadaju pod nacionalnu nadležnost država članica Europske unije. Imamo i veliki potencijal za razmjenu iskustava, naročito o tome kako e, države članice uključuju socijalnu inkluziju u dugoročne e, planove razvoja. Inkluzivno tržište, e, e, tržište rada je samo jedna od tema o kojoj možemo raspravljati. Moramo raspravljati i o kvaliteti rada i e, održivo tržište rada. Što se tiče strukturnih reformi moram reći da iako one igraju važnu ulogu u poboljšanju našeg potencijala dugo i kratkoročno, E, socijalne posljedice mogu u nekim slučajevima biti negativne. Iskustvo Latvije pokazuje da efikasna e, mreža e, socijalne sigurnosti nam može dati mogućnost da provodimo strukturne reforme u, cijelosti. Koji rashodi imaju prioritete? prioritet, a koji rashodi mogu sprečavati e, rast. To treba uzeti u obzir. Moramo također uzeti u obzir e, utjecaj proračunske discipline u cijeloj Europi. E, mjere u jednoj državi članici mogu utjecati i na druge države članice Mislim da moramo raditi na uravnoteženoj raspodjeli e, strukturnih reformi. To će omogućiti potrebne investicije u ljudske resurse, poduzeća i infrastrukturu. Moramo pažljivo pratiti korištenje fondova kako bi konkurentnost europskog e, gospodarstva rasla Moramo imati na umu obrazovanje, e, infrastrukturu i ulaganje u okoliš. E, dubinske rasprave o inkluzivnom zapošljavanju će se odvijati u Latviji. E, naš parlament je organizirao sastanak šefova Ureda za zapošljavanje 22. i 23. veljače E, mnoge e, delegacije država čle već prijavile, pa e, molim da i drugi razmislite o tome i da dođete u Rigu na spomenutu konferenciju. Dragi kolege, Valdis Dobrovskih još nije tu i stoga ću sada dati riječ predsjednici e, odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja gospođi Mariti Ulfskog. Izvolite, imate riječ. A mi ćemo biti supredsjedatelji ove konferencije. Izvolite. Hvala lijepa. Mi sada čekamo gospodina Dombrovskisa pa ću reći nečo, nešto o socijalnoj dimenziji Europske monetarne unije. Financijska i ekonomska kriza je stavila Evropsku uniju na kušnju. 25 milijuna ljudi su nezaposleni, od toga 6 milijuna mladih 120 milijuna ljudi su na rubu siromaštva e, i e, e, sudjelovanje žena na tržištu rada je sada palo. To je vrlo daleko od ciljeva Europe 2020. koje smo si zacrtali pred ne tako puno godina Unutarnje tržište sa svojom slobodom kretanja je kamen temeljac Europske unije i njenog projekta. Ono ima potencijal e, da stvara rast i zapošljavanje, ali kako bi tržište efikasno funkcioniralo, a ne dovelo do socijalnog dumpinga, Evropska unija mora postaviti e, obavezne e, i minimalne standarde. Minimalne standarde jer zajedničko tržište se ne smije e, koristiti zato da se smanjuju, snižavaju standardi radnika. Evropska unija ne može pobijediti. Nikad ne možemo biti dobitnici ako se države članice natječu s nižim plaćama E, sa e, nižim kvalifikacijama radnika i e, gorim uvjetima rada. Unija onda ne može zaštićivati temeljna prava radnika. Dolazi i do nepoštene konkurencije. Ne možemo se natjecati sa Indijom i Kinom sa niskim ambicijama. Mi moramo biti najbolji i najekskluzivniji kad i kad se radi o radnim uvjetima i životnom standardu. E, konkurencija s niskim plaćama dovodi i do manjeg prihvaćanja od strane naših sugrađana. Oni ne prihvaćaju više evropski e, projekt. E, raste nacionalizam, populizam i protekcionizam, a to ne ide u korist Evropske unije i njene budućnosti Sjećam se e, e, izborne kampanje od prošle godine. Nazvao me jedan svećenik koji je predstavlja švedsku crkvu u jedno srednje velikom gradu u Švedskoj. On nju je zabrinula socijalna situacija na jednom parkingu u, u predgrađu tu stoje mnogi kamioni e, u kojima žive e, šoferi e, i to oni žive tamo nekoliko mjeseci. Higijenski standardi su nikakvi, zima je oštra, grijali su se sami samo malim plinskim grijalicama E, e, to nije dostojno Europe 2015. Europska unija je još daleko od toga da postigne svoje ciljeve Europa 2020. Imamo velike razlike između država članica, socijalna kohezija ne postoji, postoje velike nejednakosti kako bismo postigli održiv rast, moramo postići i jednakost. To je dio našeg zadatka. Moramo se fokusirati na strukturu našeg društva. Ne možemo funkcionirati e, kao Unija ako to ne uradimo. E, institucionalno bogatstvo i kvaliteta života naših sugrađana, to je europski projekt. Sve veće nejednakosti E, e, idu ruku pod ruku u sve manjem članstvu sindikata jer e, socijalni partneri više ne ulaze u pregovore na jednakoj ravnopravnoj osnovi. Velika nejednakost vodi i do polakog ili nikakvog rasta dugoročno gledano E, koristi od jednakih partnera na tržištu rada. To je dio identiteta Europske unije. E, upravljanje krizom i e, ekonomsko upravljanje moraju poštivati autonomnost i sudjelovanje socijalnih partnera jakog civilnog društva. Ako to ne postignemo onda E, nismo e, napravili pozitivan korak za Europu. Radi se o jednakosti, o civilnom društvu. Naravno da to ne olakšava našu zadaću, ali to znači da moramo raditi na nizu područja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dakle, mi na našem trećoj sesiji imamo i podpredsjednika e, odbora za proračun Francuske narodne skupštine. Izvolite. Hvala. Mislim da ne možemo govoriti o socijalnoj dimenziji Europske unije, a da se pritom ne vratimo na srž rasprava što smo ih vodili u ova dva dana. Kako izaći iz krize koju smo dopustili da se razvije u Europi? Prvi način jačanja e, socijalne dimenzije monetarne unije jest da u Europskoj uniji imamo ekonomske politike kojima se čuvaju svi ciljevi ekonomske politike. To je naravno financijska stabilnost, ali također zaposlenost i socijalna kohezija ta politika treba nam izbjeći da budemo u situaciji u kojoj smo bili u protekle tri godine. Šest milijuna nezaposlenih, odnosno šest milijuna osoba koja je izgubila ljud, e, e, posao. 25% pada bruto domaćeg proizvoda i vrlo visoka stopa nezaposlenosti među mladima. Ovo vidimo da je nužno da imamo podijeljenu makroekonomsku dijagnozu kako bismo sve nacionalne politike prilagodile globalnoj situaciji eurozone. Kao što nas je jučer ustro na to podsjetio Jean-Claude Juncker, zaista nam je potrebna prava ekonomska vlada eurozone. U većini europskih zemalja primijenili smo mjere štednje kako bismo oporavili javne financije i smanjili cijenu rada e, kako bismo povećali zaposlenost. To je moguće da da rezultate ako to radi samo jedna država. Međutim, ako to sve države rade istovremeno, rezultat je ovaj koji poznajemo, a to je recesija i situacija u kojoj smo gotovo u deflaciji. Kada samo jedna država radi na e, porez, odnosno proračunskoj konsolidaciji, onda su socijalni troškovi tu manji. Ali kada svi to rade, onda se ne ukine deficit, e, već socijalni trošak e, koji se, se pretoči u nezaposlenosti postaje ogroman. Neka zemlja može e, oporaviti konkurentnost tako što trošak rada, cijenu rada smanji, ali e, ako svi to rade istovremeno u Europi, onda se međusobno ponište rezultati u intraeuropskoj konkurenciji. Prema tome preostaje samo jedno da cijene sve padnu i e, rizik je deflacije što zatom povlači e, povećanje nezaposlenosti, nema smanjenja deficita, dug se povećava budući da nema rasta. To je replika onoga što se dogodilo 30. godina u Europi gdje su postojale deflacionističke politike plan koji je trojka nametnula Grčkoj je suprotan solidarnosti koja je uvijek obilježavala Europu. Jer Europska unija je desetljećima povlačila na više države koje su u nju ušle. Sada je upravo obrnuto. Podsjetimo se kada su Španjolska, Portugal i zemlje Juga Europe ušle u Europsku uniju, velik broj e, se bojao da konkurencija plaća bude ta koja će povući primjerice u mojoj zemlji u Francuskoj plaće na dole. Ali e, i da ne dođe do lokalizacije. Međutim, postojali su strukturni fondovi koji su favorizirali modernizaciju novih država članica, pa je došlo do konvergencije tako što se one koji su bili manje napredno povukli na gore. Želimo je izbjeći da ponovno dođe do loših situacija, moramo izbjeći politike koje nisu politike suradnje. Trebamo ići za politikama inovacije na korist svima. Moramo imati minimalne plaće koje će biti različiti od zemlje do zemlje kako bismo e, imali bolju situaciju i veću produktivnost. Moramo imati bolje osiguranje za nezaposlene u cijeloj Europi kako bismo imali bolju konjunkturnu situaciju u samoj monetarnoj uniji. Isto tako moramo omogućiti da Europa bude prostor solidarnosti, a ne veliko tržište u kojima će se države suprotstavljati kao međusobni konkurenti u cijelom za cijeli europski semestar ti se socijalni elementi trebaju uzimati u obzir. Ne samo u trenutku kada će se europski semestar procjenjivati. Zašto ne bi ministri e, zapošljavanja i socijalne skrbi također sudjelovali u e, sastancima ministara financija. To bi bila neka vrsta socijalne eurogrupe. U e, i oni bi se mogli brinuti za socijalni element eurozone. Dakle, trebalo bi se tražiti da središnja banka mnogo toga e, pokrene e, da e, dođe do dakle ulaganja Junkerove komisije koja je još uvijek prilično skromna. 230 milijardi eura iznosi e, vanjski dug eurozone ne zbog manjka konkurentnosti, već zato što e, nema domaće potražnje. 230 milijardi je e, svota kojom bi se moglo koje bi se moglo financirati. To bi se financiralo dakle tada isključivo iz ušteđevine usred Europe. Lisabonska strategija mora u središte ekonomskih e, politika staviti bitne elemente za program Europu 2020. godine u kojoj će biti povećanje zaposlenosti pa e, sve do borbe protiv klimatskih promjena. Budući da imamo i kriterije dobre E, proračunske discipline kao nešto što se ne smije mijenjati. Možemo to isto učiniti da socijalna prava imaju istu važnost kao i ekonomska prava. Mateo Renci je e, na to nedavno podsjetio, a ugovor o koaliciji njemačke vlade upravo je to također izrazio. Citiram, trebamo omogućiti da jednakost socijalnih prava koja stoje u poveljni o temeljnim pravima Europske unije, da one opstanu e, nasuprot slobodama unutarnjeg tržišta. Dragi kolege, nejednakost i individualizam doveli su do situacije koja je uzrokovala krizu 2008. godine. Nedostatak solidarnosti među državama djelomično je uzrok problema u eurozoni. Prema tome, tako što će solidarnost postati središte e, monetarne unije, zaista ćemo trajno izaći iz krize. Hvala. E, hvala lijepa. E, gospodine Moet. A sada ću dati riječ potpredsjedniku Europske komisije gospodinu Valdisu Dombrovskom. Hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, prije svega želim vam zahvaliti na pozivu da se obratim u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna i da vam kažem nešto vezano uz osnaživanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Ovo je tim relevantnije što Europski parlamentarni tjedan govori o zajedničkoj potrebi za osnaživanjem europske socijalne dimenzije u eurozoni i svim državama članicama. Danas ste već razgovarali o tri stupa novih ekonomskih prioriteta Europske komisije iz godišnjeg pregleda rasta za 2013. Posebno je bitno istaknuti poticaj ulaganja kao i već dobro poznati investicijski plan predsjednika Junkera u iznosu od 315 milijardi kao i nastavak strukturnih reformi i fiskalne discipline. Ova tri stupa će omogućiti Europi da postigne održivi gospodarski rast, otvori nova radna mjesta i ojača konkurentnost. Ova posljednja tema prilika je da raspravimo što želimo postići kroz ova tri stupa. Tržišno gospodarstvo koje se temelji na socijalnim vrijednostima, To je cilj koji smo istaknuli već i u priopćenju o ekonomskoj i monetarnoj uniji. Od krize 2008. 2009. godine ekonomske i socijalne razlike sve su dublje među državama članicama i to je nešto s čime se moramo suočiti. Stopa siromaštva i nezaposlenosti, posebno kod mladih, se povećala, a razlika između zemalja u središtu Europske unije i onih na periferiji sada je na vrlo visokoj razini. To podriva europski projekt promicanje ekonomske konvergencije i promicanje kvalitete života svih građana. Bez eh, dobrog funkcioniranja tržišta rada E, to je nešto što izaziva zabrinutost u svim državama članicama. Došlo je do preljevana preljevanja negativnih posljedica iz jedne u drugu državu članicu zbog niske agregatne potražnje i niske konkurentnosti. Upravo zato je komisija stavila naglasak na postizanje socijalne pravičnosti kroz razvoj vještina, nova radna mjesta i modernizaciju sustava socijalne skrbi i tržišta rada. Naše je mišljenje da evropske integracije na temelju ekonomskih načela sa velikim razlikama u vidu socijalnih mjera nije nešto što je poželjno niti moguće. Ekonomske i socijalne politike međusobno su povezane. Kako bi ekonomska i monetarna unija ispravno funkcionirala treba dovršiti projekt e, strukture upravljanja kako bi se smanjile različitosti koje prijete funkcioniranju ekonomske i monetarne unije i njezinoj stabilnosti. Moramo također konsolidirati dosad donesene mjere koje trebaju biti jednostavnije i moraju biti socijalno opravdane. Već smo odradili dio posla posebno vezano uz priopćenje o socijalnoj dimenziji ekonomske monetarne unije iz 2013. godine. Spomenut ću nekoliko aspekata. Prethodna komisija se pobrinula da socijalna dimenzija ima značajniju ulogu u općem globalnom mehanizmu e, ekonomskog upravljanja. To je postignuto kroz uvođenje nove tablice mjerila socijalnih indikatora i indikatora zaposlenosti, a cilj je e, koordinacija socijalnih politika u okviru europskog semestra. Istovremeno su doneseni i popretni socijalni indikatori koji su uvedeni u izvješće o mehanizmu uzbunjavanja. Dogovaranje na nacionalnoj razini uključuje socijalne partnere u europskom semestru. To je posebno značajno s obzirom na tripartitni socijalni dijalog i makroekonomski dijalog na razini Europske unije. Postoji nekoliko prijedloga koji su doneseni u sklopu radnog programa komisije za 2015. godinu. Kao prvo osnaživanje socijalnih i e, aspekata zapošljavanja ekonomske i monetarne unije kao sastavni dio produbljivanja čitavog tog paketa mjera. Mi ćemo taj paket predstaviti tijekom godine. Komisija će izići sa izvješćem na sastanku Europskog vijeća u lipnju o daljnjim korecima. Zatim e, bit će predstavljen paket mjera za tržište rada i rješavanje E, i bolju koordinaciju sustava socijalnog osiguranja. Zatim komisija će predstaviti paket za promicanje zapošljivosti na tržištu rada. Posebno će mjere biti usmjerene na mlade ljude, na razvoj njihovih vještina i na dugotrajno nezaposlene. Zatim što se tiče nacionalne razine, paralelno s time, kao što je komisija istaknula u godišnjem pregledu rasta, treba e, donijeti dodatne mjere i na razini država članica. To znači da treba reformirati sustav socijalne skrbi i zapošljavanja kako bi bili više protociklični. E, to će omogućiti povećanje zapošljavanja. Modernizacija socijalne skrbi kako bi postala učinkovitija. Zatim osnaživanje vještina i sposobnosti radnika i davanje potpore u svim fazama karijere. Zatim treba osigurati održivost mirovinskih sustava. Povećanje produktivnosti e, što uključuje i ulaganje u ljudski kapital i davanje poticaja za otvaranje novih radnih mjesta. Ulaganja u obrazovanje i strukovno osposobljavanje ključni su ako želimo postići gospodarski rast. Osim ovih iznesenih prijedloga, komisija ima i neke dugoročne ambicije vezano uz socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije. Kako bi bila održiva, ekonomska i monetarna unija mora poticati na konvergenciju. Zato ćemo iskoristiti sve prilike koje nudi godišnji ciklus koordinacija politika, takozvani europski semestar. To bi nam trebalo omogućiti ne samo da potaknemo gospodarski rast i konkurentnost u Europskoj uniji, nego i da povećamo socijalnu koheziju. Ekonomska i monetarna unija mora biti inkluzivna. Mjere na nacionalnoj razini bit će ključne za borbu za suzbijanje tržišta rada na dva stupa i smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti. Rješavanje pitanja nezaposlenosti zahtjeva horizontalne mjere. Takav sveobuhvatni pristup obuhvaća ulaganje u ljudski kapital, stvaranje atraktivnog poslovnog okruženja i osnaživanje unutarnjeg tržišta kako bi se mobilizirale investicije i stvorila nova radna mjesta. Takav pristup treba poduprijeti socijalnim dijalogom na tehničkoj i na političkoj razini u Europskoj uniji i državama članicama. Dok sam bio premijer Latvije, sam sam uvidio da postoji potreba za snažnim socijalnim dijalogom i to je bio jedan od čimbenika koji je omogućio da E, Latvija relativno brzo iziđe iz ekonomske krize. Ovo je najdemokratski legitiman način da se osigura legitimnost naših, našeg djelovanja. Kao što sam već rekao, mi ćemo iskoristiti sve postojeće instrumente kako bismo osnažili socijalni dijalog i kako bismo u većoj mjeri uključili socijalne partnere u Europski semestar i ekonomsko upravljanje. Imamo namjeru organizirati summit sa nacionalnim i europskim socijalnim partnerima 5. ožujka ove godine. To će biti dobra prilika da se raspravi o tome kako uključiti socijalne partnere u proces europskog semestra u većoj mjeri. Mi smo iskazali stajalište da nacionalne parlamente i socijalne partnere treba više uključiti u postupak donošenja odluka u Europskoj uniji državama članicama. Ovaj Europski parlamentarni tjedan je dobar primjer kako bi mogao izgledati takav osnažen dijalog. Hvala vam još jedanput na pozornosti i da kako mm, bit ću vam na raspolaganju za daljnja pitanja. Hvala. Hvala gospodine Dombrovskis. Sljedeći govornik je ravnatelj Međunarodne organizacije rada, Guy Reider, potpredsjednici komisije, uvaženi kolege. Hvala vam na pozivu da sudjelujem na ovom događanju koji se, koje je organizirano pravodobno. Smatram da u trenutnim okolnostima moramo hitno postaviti pitanje osnaživanja socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Nadam se da i Međunarodna organizacija rada može biti od koristi u tim nastojanjima. Snaga ekonomske i monetarne unije ovisit će o njezinoj sposobnosti da bude korisna za sve članove. U svojim prvim godinama ekonomska i monetarna unija mogle postići rezultate, dakle došlo je do poboljšanja životnog standarda i do veće stope gospodarskog rasta i određenog stupnja konvergencije. Od 1999. do 2007. godine prosječna stopa zaposlenosti se smanjila za 2, 2 postotna boda, a razlika između zemlje koja je imala najbolje rezultate i ona koja je imala najslabije smanjena za 5,5 postotnih bodova. I tu se moglo vidjeti da su postignuti dobri rezultati. Međutim, 2008. godine, nakon izbijanja krize, pojavljuje se obrnuti trend. Stopa zaposlenosti, nezaposlenosti u eurozoni se značajno povećala i veća je nego na početku razdoblja postojanja ekonomske i monetarne unije a razlika između najboljih i najloših sada je 22%. Čini se da se umjesto konvergencije pojavljuju dublje razlike, a umjesto prosperiteta sve veća polarizacija i isključenost. Ne iznenađuje da to nema potporu javnosti za ekonomsku i monetarnu uniju i s obzirom na slaba ulaganja u realni sektor, postavlja se pitanje ne treba li osnažiti socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije, nego kako to učiniti. S obzirom na to treba djelovati na dvije razine. Kao prvo, osnažiti mjere u državama članicama u svrhu unapređenja tržišta rada i socijalnih e, rezultata. Navest ću tri prioritetna područja. Poboljšanje prelaska iz škole na posao i nedostatka vještina na tržištu, zatim e, podržavanje onih koji traže posao, posebno dugotrajno nezaposlenih i podržavanje zaposlenja u održivim tvrtkama. Postoji čitav niz uspješnih primjera na razini država članica. Bitno je staviti naglasak na kvalitetu radnih mjesta. To će učiniti europsko gospodarstvo produktivnim i otpornijim. Povećanje siromašnih među zaposlenima mislim da je razlog za ozbiljnu zabrinutost. Borba protiv rada na crno, kao što vidimo u Portugalu, i nekim drugim zemljama, zatim zaštita e, osjetljivih radnih mjesta kao što je slučaj u Španjolskoj. Primjeri su za to kako treba krenuti dalje. I naravno određivanje minimalnih plaća uz suradnju udruga poslodavaca. Trenutno se uspješno oponaša i u drugim dijelovima svijeta, a s time se krenulo u Europi. Ima i čitav niz drugih primjera, no čak i snažniji napori na razini država članica neće biti dovoljni. Učinkovita socijalna dimenzija zahtjeva da se oni nadopune jednim pristupom koji će se odnositi na čitavu ekonomsku i monetarnu uniju, dakle uz već postojeće instrumente za nadzor. Treba se bolje nositi sa takozvanim asimetričnim šokovima koji pogađaju neke zemlje mnogo više od drugih. A danas se pojavljuje opasnost da oni, one države koje nemaju mogućnost da devaluiraju svoju valutu to moraju učiniti interno, što znači veće socijalne razlike i ugrozu samoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Polazišna točka mogla bi biti da se upotrebe postojeći instrumenti kao što su strukturni investicijski fondovi i garancija za mlade, kako bi se pomoglo najpotrebitijima. Te instrumente bi se moglo ažurirati e, kako bi se mogli uskladiti sa cikličkim promjenama u gospodarstvu, a neki su sugerirali da bi čak mogli postojati i redistribucijski instrumenti, naravno uz određene uvjete. E, mogli bismo imati i nove instrumente, a snažan naglasak na radnim mjestima i na pravičnosti dobra je platforma za daljnje mjere nove komisije. A ovaj e, strateški plan koji je komisija najavila upravo se uklapa u e, taj pothvat. Što se tiče potencijala investicijskog plana, ukoliko bude zamišljen i za financiranje infrastrukture i malih i srednjih poduzeća, ukoliko se izvoje sredstva s obzirom na postojeću razinu nezaposlenosti i ako se uklope i mjere za traženje posla, moglo bi se temeljem ovoga plana ostvariti 2,1 milijun novih radnih mjesta. Međutim, ta dividenda u vidu novih radnih mjesta ne podrazumijeva se sama po sebi i u plan bi trebalo ugraditi socijalnu dimenziju. Postoji čitav niz pitanja koja se pojavljuju i koja bi se mogla dodati ovom investicijskom planu. Dakle, moglo bi se raditi na postizanju cilja konkurentne ekonomske i monetarne unije, umjesto da i da se izbjegne deflacija e, plaća. I socijalne partnere bi se moglo uključiti kako bi dali svoj doprinos socijalnom dijalogu u Europi. Dakle, odgovarajući miks politika i pojedinih dimenzija tih mjera bit će e, tema o kojoj će e, morati donijeti odluku europske institucije. Na kraju želim samo reći da je Međunarodna organizacija rada spremna dati i pomoći, dati svoj doprinos i pomoći koliko god je to moguće. Mi već surađujemo sa nekim državama članicama, posebno onima koje su snažnije pogođene krizom i surađujemo sa komisijom. Vjerujem da ta partnerstva možemo i produbiti zahvaljujući zajedničkim vrijednostima. Međunarodna organizacija rada već radi na osnaživanju socijalnog dijaloga tamo gdje je oslabljen, na provedbi garancija za mlade, inspekcijama, radnim inspekcijama, borbi protiv rada na crno i na snažnim sustavima socijalne skrbi. Europski semestar i osnaživanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije prilika su za nas da surađujemo na tim temama i nadam se da ćemo to iskoristiti. Hvala. Hvala. A sada, dragi kolege, čuli ste četiri govornika, naših uvodničara, te vas Želim samo kratko podsjetiti na način na koji se možete javiti za riječ. Imamo ovdje već dosta govornika koji su se javili za riječ, koji predstavljaju i nacionalne parlamente i ovaj parlament. Kao i na prethodnom dijelu sastanka, molimo vas da ne govorite dulje od dvije minute. Ako se još netko želi prijaviti za riječ, molim vas da ispunite papir koji je pred vama i date ga poslužitelju. Prvo dajem riječ predstavniku Slovenskog parlamenta, gospodin Prenkel, izvolite. Spoštovane gospe gospodje, spoštovana predsedujoča. Dame i gospodo, gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi dali riječ. Najprije vam se želim zahvaliti na organiziranju ove konferencije. Socijalna dimenzija je pitanje o kojem se možda ne bi trebalo raspravljati na samom kraju ovog ove konferencije jer je to nešto čemu bi se trebala posvetiti veća pozornost, a kao što vidite sve manje i manje je zastupnika u ovoj prostoriji. No, međutim, za vrijeme ove konferencije koja je trajala dva dana pokazali smo koliki je značaj organiziranja jednog ovakvog događaja. Mislim da je sada sasvim jasno kakvu Europu želimo imati. Važnost takozvanog trokuta i jačanje e, investicija, financijska konsolidacija i socijalna dimenzija su bitne, ali želim dodati tu još i četvrtu dimenziju, a to su e, radna mjesta i socijalna zaštita. Mi moramo ovdje naglasiti pitanje socijalne zaštite. Osobno htio bi zajamčiti još veću razinu socijalne zaštite i siguran sam da bi se mnogi složili sa mnom. Usprkos političkoj opredjeljenosti mislim da rješenje za ovaj problem se može pronaći u e, visoko kvalitetnim e, poslovima. Nećemo govoriti o fleksibilnosti, nego sigurnosti koja nam nudi upravo tu sigurnost koju trebaju ljudi koji su već zaposleni. A to nam može pomoći i u rješavanju drugih problema. Želim e, napomenuti važnost povezivanja s drugim politikama. Politika zapošljavanja, politika obrazovanja, e, stambenog zbrinjavanja i druge socijalne politike. Dozvolite mi, dragi kolege, da zaključim na sljedeći način. Minimalni standardi za zapošljavanje nisu dovoljni. Mislim da bismo svi trebali težiti ka optimalnim standardima za sve. To je jedini način da Europska unija zajamči multikulturalno i socijalno pravedno društvo za svakog europljana unutar Europske unije. Lanac može biti eh, slab ili jak, ovisno o najslabijoj karici. Hvala. Hvala. A sada predajem riječ sljedećem govorniku. Predstavnik Litve, gospodin Šakiribides a zatim predstavnik Njemačke gospodin Humbal. Hvala. Dame i gospodo, danas e, na ovom sastanku raspravljamo o posljednjoj temi ovog, ovog europskog tjedna. Ovo je vrlo simbolična rasprava. Jučer smo to uvrstili na posljednju točku našeg dnevnog reda, ali se nadam da će se to sljedeći put eh, pronaći na prvoj, prvom redu našeg dnevnog reda. Želim eh, govoriti o dvije bitne stvari. Najprije, mobilnost radne snage i eh, siromaštvo. Kao što smo već čuli, mobilnost je jedna od glavnih vrijednosti Europske unije, ali to bi trebala biti vrijednost za sve nas. Europska monetarna unija mora jačati socijalnu dimenziju. No, to ne može biti cilj sam po sebi ukoliko mnogi ljudi emigriraju iz moje zemlje zbog socijalne situacije. Radi se o ljudima u koje je moja zemlja ulagala pružali smo im obuku, ali su to ljudi koji su primorani napustiti svoju zemlju i ići u druge države članice zbog toga što imamo Europu s dvije brzine. Postoje velike razlike u bogatstvu između država članica, te, te ti ljudi koji odlaze iz naše države odlaze u drugu državu članicu u kojoj će raditi na stvaranju bogatstva za tu državu članicu. A iako iako se imigranti najčešće krive za interne probleme tih država članica od strane populista kao što je to na primjer slučaj u Jedinom kraljevstvu. To je na taj način se vređuju i oni sami, ali isto tako i zajedničke vrijednosti Europske unije. Nekoliko riječi o siromaštvu. Ne bih sada detaljno raspravljao o ovom pitanju, ali želim samo dati jedan komentar razina siroma, povući e, liniju na razinu siromaštva u svakoj zemlji je teško. U Švedskoj za socijalnu zaštitu se izdvaja 1600 eura, u Grčkoj 10.200, e, u Litvi 802 eura i sve to naravno ovisno o plaći, a to je problem za socijalnu zaštitu u svakoj državi članici kao i na razini Europske unije. Stoga je najbitniji prioritet za sve nas jačanje socijalne dimenzije u svakoj državi članici. Hvala. Pa, Hvala. Dragi kolege. Jasno mi je da je pitanje socijalne zaštite i veoma značajno. No, ipak vas molim da se držite dodijeljenog vremena. U posljednja dva dana smo se svi trudili ispoštovati dodijeljeno vrijeme i molim vas da tako i nastavimo jer imamo dosta govornika koji su se javili za riječ. Sada predajem riječ gospodinu Hombou, predstavniku Njemačke, a nakon njega će govoriti zastupnica Rodriguez. Hvala gospođo predsjednice. E, govorimo o jačanju socijalne dimenzije u Europskoj uniji u monetarnoj uniji. To je prijeko potrebno i priključujem se prethodnim govornicima koji su govorili o jačanju ove teme e, na ovoj konferenciji. E, možemo e, analizirati status quo. Imamo različite kriterije, imamo fiskalne kriterije, primarni deficit u proračunu Mm, mi smo sada izašli iz krize. Kada gledamo uh, ekonomsko-politički, onda to izgleda mnogo mješovitije i drugačije. E, mi smo na rubu recesije, na rubu deflacije. Zahvalan sam uh, kolegi iz Francuskog parlamenta koji je na to ukazao e, mi smo u tome vrlo krhki. Ako e, analiziramo socijalnu dimenziju, onda smo u katastrofalnoj situaciji. U mnogim zemljama e, Južne Europe, to je i spomenuto, e, ja se zahvaljujem kolegama koji su to spomenuli, nezaposleno mladih u Španjolskoj i u Portugalu, Italiji, Cipru iznad 30%. E, nezaposlenost u, sveukupno je e, ista kao na početku e, monetarne unije. To je katastrofalna bilanca. Stoga mislim da ovu dimenziju moramo hitno ojačati. Imamo fiskalni pakt koji direktno utječe na proračunsku disciplinu ali imamo slabe instrumente kad se e, radi o ekonomsko-političkom upravljanju, e, viškove, e, viškovi deficiti i tako dalje. Imamo slabe instrumente u socijalnoj dimenziji. Imamo ovaj snowballing utjecaj, efekt. Imamo tu vrućicu pacijenta, temperaturu pacijenta, ali nemamo e, ni dijagnozu, nijakvu terapiju, nemamo mehanizme koji bi to mogli izliječiti. E, e, ne za program za nezaposlenost mladih postoji, ali mislim da je to sve nedovoljno. Razvoj događaja u Španjolskoj i Grčkoj nam to jasno pokazuju. Ja bih za zapitao gospodina Rajdera sa stanovišta MOR-a e, pravo na kolektivno pregovaranje e, MOR je e, tu bio vrlo aktivan u posljednjih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa. Hvala na upućenom pitanju i datom komentaru. Sljedeći govornik je zastupnica Rodriguez a nakon nje ćemo imati predstavnika Estonije, gospodina Kalebeca. Hvala i hvala vam na kvaliteti e, uvodničara. Ekonomska i monetarna unija danas radi kao motor pokretač za socijalnu raznolikost, a ne za jačanje konvergencije. A za takvu uniju ne postoji budućnost. Neke države članice su se žalile na visoku razinu nezaposlenosti, druge su se žalile na socijalni dumping, a to su E, dvije stvari koje pripadaju istom sektoru. Mi moramo ojačati socijalne standarde, moramo poboljšati e, aktivnu politiku tržišta rada, ali to neće biti dovoljno za rješavanje ovog problema. Moramo e, ići još dalje i riješiti korijene samog problema, a to je omogućiti svim državama članicama jednake uvjete za pristup zajmovima kako bi mogli e, otvoriti radna mjesta koja će biti visoko kvalitetna i kako bi imali stvarne, stvarna sredstva za ulaganja. U e, ekonomskoj i monetarnoj uniji to znači da mora postojati učinkovit plan za investicije, ali e, kasnije ili ranije se mora razgovarati i o E, proračunskim kapacitetima. Isto tako mora se ispostaviti bolja koordinacija politika kako bi se omogućilo da plaće rastu u e, odnosu na e, proizvodnju i učinkovitost. Sve to se tiče socijalne dimenzije upravljanja eurozone. Zahvaljujemo gospođi Rodriguez. Sada gospodin Kalemet. Nakon njega ćemo ponovno predati riječ uvodničarima kako bi imali priliku odgovoriti na vaše komentare, gospodin Kalmet. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Nezaposlenost u Europskoj uniji koja je porasla za 4,8% to koja iznosi 48% u Njemačkoj i 25% u Grčkoj je jako velik problem i to je bitan e, socijalni aspekt ekonomske monetarne unije. Stoga je za Europsku uniju bitno e, ostvariti radna mjesta za europljane ne možemo biti zadovoljni europskim planiranjem, ali e, jasno je da ciljevi za Europu 2020 nisu usko povezani sa osnivanjem novih radnih mjesta. Što se tiče bilo kakvih e, želja za boljom raspodjelom u nekim državama članicama, moramo biti jako oprezni i zapitati se da li je to uspješno ili ne, jer pretjerana raspodjela prihoda vodi do ukidanja e, duha poduzetništva, manje ulaganja u poduzeća, manji gospodarski rast i visoku nezaposlenost. Moramo se podsjetiti da država ne može osnovati e, održiva radna mjesta, već je to e, zadatak malih i srednjih poduzeća i poduzetnika kako bi se stvorili uvjeti za održiva radna mjesta. Hvala. Hvala gospodin Kalemet. A sada predajem riječ uvodničarima. Gospodin Dabrovski najprije. Pratim sirko skaidrot mus kolegijem, sudu. Eh, on će sigurno odgovoriti na ova pitanja. Eh, dragi kolege, eh, čuli smo niz važnih pitanja ovdje, pa ću odgovoriti na neka od njih. U nekoliko navrata je spomenuto rad na socijalnoj dimenziji u Europskoj monetarnoj uniji. Socijalni indikatori su spomenuti i kako uzem, to uzemamo u obzir u europskom semestru. E, rekao bih da e, zaista e, s europskim semestrom pridajemo veću važnost ovim indikatorima i kada pripremamo specifične preporuke za zemlje. Kad govorimo o neuravnoteženosti u zemljama članicama. Ti indikatori e, su vrlo važni e, jer nam e, su povezani sa socijalnom i politikom i politikom zapošljavanja. Naravno, e, moramo, kao što su neki kolege rekli, moramo poticati e, ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta. E, moramo raditi na ukidanju siromaštva, socijalne isključenosti isključenosti, a nezaposlenost je najvažniji problem s kojim se suočavamo. Ali ne možemo gledati probleme samo kroz ekonomski rast, već kroz e, mjere za tržište rada. Neki kolege su spomenuli i e, nezaposlenost mladih. Moram najaviti da je danas komisija predložila razinu refinanciranja za garanciju za mlade od 1% na 30%. To će koristiti 20 e, država članica koje imaju pravo na ovu garanciju na novce iz ovog fonda i e, to će po, e, podići, e, smanjiti nezaposlenost za 25%. Komisija će platiti jednu milijardu eura 2015. za refinanciranje. Nadamo se da će, se, da će ovaj prijedlog vijeće i Europski parlament uskoro usvojiti i odobriti moramo e, rješavati ove probleme kroz europske instrumente koji su nam na raspolaganju. Neki kolege su to jasno rekli, a to sam rekao i u uvodnim izjavama. Kad govorimo o produbljivanju e, monetarne unije, jedan od ključnih ciljeva jeste ekonomska i socijalna konvergencija inače nećemo e, imati održiv razvoj u Europskoj uniji ako to ne učinimo. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Dombrovskisu. Naši kolege iz Slovenije, Njemačke i Estonije e, u svjetlu komentara koji smo čuli, e, mislim da sljedeći govornik mora biti e, predstavnik Međunarodne organizacije rada, gospodin Rajder. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice. Ja, meni, e, meni je postavljeno jedno pitanje i predstavnika Njemačke i Grčke. Naravno, MOR je bio vrlo aktivan u Grčkoj. Nešto o tom iskustvu. Jedan od e, e, negativnih posljedica grčkeg iskustva je da su procesi socijalnog dijaloga e, jednostavno se zaustavili. Oni se nisu oduprli testu ove teške situacije. Socijalni partneri Mm, nemaju nikakvog e, utjecaja e, zahvaljujući e, djelatnosti i odlukama trojke. Ono što vidimo u Grčkoj jeste potpuni reorganizacija struktura, rušenje kolektivnog pregovaranja i ogroman pritisak na minimalne plaće. E, nama se čini da je važno ponovno razmotriti tu situaciju. E, e, ulažemo napore da vratimo socijalni dijalog. Imaćemo jedan sastanak u Ženevi sa socijalnim partnerima. Možda će doći do sporazuma do, na, po nekim pitanjima recimo na području kolektivnog otpuštanja što je ogroman problem u Grčkoj. E, e, činjenica da je to poteklo iz tripartitnog sporazuma, na to treba obratiti pažnju u budućnosti. E, na grčkoj situaciji treba dalje raditi, to je jasno. Ja bih nešto rekao ono što je rekao sada potpredsjednik apsolutnu potrebu e, konvergenciju. E, Evretska, Europska monetarna e, unija mora poticati konvergenciju. Želim podržati i ono što je rečeno o radnicima koji rade izvan svoje zemlje. Pitanje mobilnosti trebamo imati pravedni postupak s tim radnicima. Ih treba tretirati na pravedan način. Hvala gospodine Rajder. Što se tiče socijalne sigurnosti i potrebe da e, e, države članice e, moraju imati jednake uvjete, da moramo imati jednake uvjete za sve, Mislim da trebamo, e, moramo sada saslušati gospođu Uskok. Kako možete komentirati ove aspekte i pitanja koje smo čuli od naših e, sudionika? Hvala lijepa. U prvom redu bih nešto e, rekla o činjenici da Ovdje raspravljamo o socijalnoj dimenziji, e, o tome raspravljamo već jako dugo. E, a o tome smo e, intenzivno raspravljali i jučer, prvog dana našeg sastanka. Tim temama treba posvetiti više vremena. Ja sam predsjediteljica e, u odboru za e, zapošljavanje i socijalna pitanja u Europskom parlamentu. Za nas je neobično važno da osiguramo jer znamo da se situacije razlikuju u državama članicama, da osiguramo određen stupanj konvergencije. Moramo jasno reći da govorimo o jednakim plaćama i jednakim uvjetima za radnike e, e, bez obzira na to odakle taj radnik dolazi. Ako ste e, recimo iz Švedske i radite u, u Poljskoj i obratno, ako iz Poljske odete i radite u Švedskoj. Isti uvjeti moraju biti e, važiti za vas kao i za druge. Važan je posao koji radite, koji e, treba dobivati jednaku nagradu. Važno je da ne e, generiramo konkurenciju u plaćama između država članica. Jednak rad je ono što tražimo ako e, ste kraj nekoga i radite isti posao, onda morate imati pravo na iste uvjete i na istu plaću. Što se tiče kabotaže u prometu, e, to, o tome sam govorila u uvodu, to je dobro, e, ali to jednostavno ne funkcionira. Tu vidimo E, ogromnu zloupotrebu e, prava radnika. Vidimo e, kriminal u određenim oblicima, vidimo da se sigurnost na cestama ne poštuje, vidimo suprotnost između šofera, vozača i njihovih poslodavaca moramo e, poštivati zajednički duh inače ćemo imati e, sve veće i veće e, socijalne probleme radnici na tom sektoru će podići svoj glas jer su nezadovoljni socijalna dimenzija to je pitanje prava radnika pravo na e, dobre uvjete bez obzira na iz koje zemlje radnik dolazi. E, moramo e, raditi na tom zakonodavstvu. Ne, ne smijemo dozvoliti da kriza kroz koju prolazimo podrije ova temeljna prava. Mi smo svi ljudi, ljudska bića. I većina nas smo radnici, mi smo zaposleni u Europskoj uniji i moramo imati istu razinu prava i dostojanstva. Bez obzira odakle dolazimo. To mora biti vodećo načelo za odbor koji ja vodim e, u ovom parlamentu e, i uživam e, podršku većine članova i većine država članica. Hvala lijepa, gospođo Uskok. I sada na kraju e, gospodin Ala Mue. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Mislim da svi govornici su pocrdali usku vezu između ekonomskog razvoja i socijalnog razvoja. E, povijest naših nacija u Europi nikad nije odvajala jedno od drugog ono što karakterizira Europu već dugo vremena je njen e, socijalni model, različit u zemljama, ali on se izgrađivao stoljećima e, paralelno s ekonomskim e, razvojem. Za razliku onog što se događa u svijetu s globalizacijom koja vrlo često povećava razlike između zemalja, u Europi smo te razlike smanjili, e, razlike između najmanje i najviše razvijenih zemalja. Imamo tu konvergenciju i unutar e, nacija zahvaljujući socijalnoj zaštiti. E, ovaj kratak period koji imamo od krize koji sada nekako tjera socijalni model unatrag to treba zaustaviti e, jer to je snaga Europe, njena sposobnost da se razvija i da e, integrira e, kako bi sve države članice se razvijale i dostigle razinu proizvodnosti najboljih članica, najviše razvijenih članica. E, socijalna dimenzija mora biti stavljena na istu razinu kao i gospodarska dimenzija. Hvala. Hvala lijepa, gospodin moje. E, kao što smo se složili na početku, na početku naše sesije sada ću dati e, predsjedavanje se, gospođi Uskok. Hvala, dajem riječ E, gospodinu Filipu Koderiju iz Francuske. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ono što je rečeno u tijeku ova dva dana o potrebi e, poticanja e, našeg gospodarstva ulaganjima, rastom, govorimo o fleksibilnosti, financijskoj solidarnosti E, e, cijela ta suradnja je apsolutno potrebna. E, zajednički rad na europskoj razini je neophodan za poticaje rasta. Međutim, sve to pada u, vodi, u vodu ako nemamo surađivačku politiku i ako nemamo solidarnost, jednakost, govorim o, fiskalnoj dimenziji i politici plaća i socijalnoj politici. Europsko vijeće je potvrdilo socijalnu dimenziju e, monetarne i ekonomske unije. E, ali imamo razne prioritete Europske komisije E, orijentacija iz srpnja ili još nedavnije odluke, e, vidimo da ova socijalna dimenzija nedostaje. Europska komisija e, je naglasila tri točke koje su za nas važne na području socijalnog razvoja. To je pitanje mobilnosti i socijalne zaštite u mobilnosti socijalna prava se moraju moći prenositi e, u cijeloj Europskoj uniji kako bismo izbjegli socijalni dumping. E, e, Pjer mi je to već rekao i gospodin Rajder također moramo imati minimalne plaće u cijeloj Europskoj uniji. Drugi element je jamstvo za mlade. Ako želimo da ono uspije E, onda moramo imati sufinanciranje jer zemlje koje su najvećim teškoćama ne mogu koristiti sredstva e, zbog e, nemogućnosti sufinanciranja. A treće je borba protiv nezaposlenosti koji omogućuju privremene transfere između zemalja ova e, osiguranje za nezaposlenost e, će e, potaći socijalnu dimenziju koji je važan signal za naše sugrađane i mislim da će onda građani Evropske unije opet steći povjerenje u Evropsku uniju i komisiju. Gospođa Silva Silvija iz Latvije ima riječ. Gospodine Hvala. Dame i gospodo, ekonomske i fiskalne politike tjesno su povezane sa socijalnim aspektima. Za Latviju je važno da ekonomska i monetarna unija bude stabilna, te će se na taj način ojačati socijalna kohezija među državama članicama i pojedinim regijama neravnoteža koja postoji između pojedinih država članica u Europskoj uniji je e, imala vrlo teške posljedice e, za zemlje poput Latvije koja želi e, napredovati i razvijati se. Iz toga je razloga vrlo važno da se donese odluka E, na europskoj razini za borbu protiv rada na crno. Moramo misliti ne samo na zaposlenje, na radna mjesta, već i na njihovu kvalitetu. Moramo imati više misija za socijalnu podršku, a politike trebaju biti usmjerene na ranjive grupe. Treba se e, boriti protiv siromaštva i protiv velikih razlika u plaćama. Trebamo imati politike koje će omogućiti da se osobe lakše zapošljavaju. Moramo eh, uzeti u obzir mnogo socijalnih elemenata kako i na europskoj, tako i na nacionalnoj razini. Socijalni dijalog je važan jer on da je mnogim građanima glas u našem društvu. I oni više uzimaju stvari u svoje ruke, imaju veću kontrolu nad svojim životom. Potrebno je također dati značajnu ulogu lokalnim i regionalnim vlastima. Moramo ih e, uzeti u obzir u tom smislu. Kolega iz Češke. Dobar dan. Ja hvala svima, hvala što ste mi dali riječ. Želim reagirati na ono što je rekla Marita Uskog o socijalnoj dimenziji i o cijeni rada. kompetitivnost, odnosno konkurentnost, je nešto što omogućuje da rad bude održiv. Tu postoje tri aspekta. Plaća, inovacije i produktivnost. Ta tri aspekta bi mogla pomoći da se stvore nova radna mjesta. A postoji još jedan aspekt o kojem se govori malo a to je aspekt e, zakonodavstva koji bi e, situaciju za proizvođače mogle e, mogli zakompetirati jer mogli bi imati manju konkurentnost. Ne možemo smanjiti plaće kako bismo povećali konkurentnost. Ipak, dopustili smo izvoz roba onih proizvođača koji ne moraju ostvariti istu razinu kao proizvođači država članica Europske unije. To e, može naškoditi tržištu rada. Dobro je za velike korporacije, a nacionalne vlade moraju platiti mnoge plaćati mnoge socijalne naknade. To nije dobro za naše tržište rada. Imamo dvije mogućnosti kako se time baviti. Moramo dobro proučiti kakve to zakone donosimo kako na razini država, tako na europskoj razini. Također ne bismo smjeli potpisivati e, sporazume o trgovini sa državama koji ne zadovoljavaju standarde. Hvala gospodin Oliveira iz Portugala. Hvala. Hvala svima na kvalitetnim izlaganjima. I jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije zaista je ključno, jer e, problemi u Europi imaju socijalne aspekte. Svi se slažemo da je potrebna veća kohezija i održivi razvoj. Stopa nezamoslenosti je premalena, siromaštvo raste, a u državi kao u e, Portugalu, euro je prejak e, za našu, e, za našu ekonomiju i znamo kakve to posljedice vuče za sobom. U posljednjih pet godina živjeli smo kroz veliku krizu, kako u Portugalu, tako i u drugim zemljama. Vidimo da je niske plaće stvaraju mnoge probleme. Ljudi se loše hrane, ne žive u odgovarajućim stanovima gdje se zimi ne mogu grijati. To e, loše djeluje i na mentalno zdravlje i e, ne ostvaruje zdravstvenu prevenciju. Dakle, to isto tako ima i e, odraz na duljinu života. Portugalci emigriraju, natalitet se smanjio moramo e, gledati kakva je situacija dakle u perifernim regijama. Pitam se, možemo li koristiti više strukturnih fondova u socijalnom sektoru kako bi se dalo ljudima da imaju minimalno dostojanstvo u životu i tako sačuvati europski socijalni model. Zašto ne bismo više radili na eh, borbi protiv nezaposlenosti mladih i protiv siromaštva na isti način na koji se borimo protiv deficita i duga? Trebamo nove mlade generacije koje će graditi bolju Europu. Hvala vama. Posljednje pitanje će postaviti eh, Lord Harrison iz Ujedinjene kraljevine, laburist. E, hvala gospođo. Slažem se s vama i s vašom e, kolegicom iz Litve. A socijalna demenzija je nešto što smo morali ranije govoriti na ovoj konferenciji. molim vas da vi osobno e, zatražite organizatore da na sljedećoj konferenciji damo prominentnije mjesto ovoj temi. Guy Ryder je vrlo jasno rekao zašto je to potrebno E, kada govorimo o testovima otpornosti i krize, uglavnom o njima govorimo kada testiramo banke, ali puno je važnije govoriti o tome e, kada govorimo o e, ljudima. Ja želim pitati gospodina Mueta na koji način možete spojiti socijalnu dimenziju s ekonomskim aspektima o kojima ste govorili. Htio bih čuti praktične primjere o tome kako vi to, želi, kako vi to vidite. Čestitam gospodinu Dombrovskisom, on je iz Latvije. Latvije koja je država koja je prošla kroz mnoge muke kako bi postala uspješnija na gospodarskom planu. E, je li Latvija imala je li on razgovarao o problemima Latvije u tom periodu što se događalo s kolegama Moskovisijem i Hilom. I za kraj, one koje zanima, moj odbor Doma Lordova htio je naglasiti socijalnu dimenziju mjera štednje tako e, što je održao seminar o mjerama štednje. Imamo izvješće o tome mi smo prikupili informacije iz svih zemalja Europske unije, uključujući Grčke, Cipra, Portugala i Španjolske i mnogih drugih. Isto tako pozabavili smo se malim i srednjim poduzećima i svima onima koji su htjeli da gospodarstvo opet zaživi. Hvala predsjedavajući, e, mogu li dobiti odgovore na ta pitanja? Ne mogu vam još reći hoćete li dobiti odgovore na sva vaša pitanja, Međutim, za početak ću dati riječ gospodinu Pjeralenu Mueu. E, hvala, odgovorit ću rado na vaše pitanje. Jer povijest nam je već dala odgovor. 1929. godine Sjedinjene američke države, ako ne 29. barem ono 1933. godine izašli su iz krize socijalnom politikom, takozvanim New Dealom. Oni su u državi koja nije imala socijalne dimenzije uveli tu socijalnu dimenziju, uveli su politiku zaposlenja u državu koja to ranije nije imala. A kada pogledamo situacije u svim evropskim europskim državama nakon drugog svjetskog rata, a tako je Europska unija počela, na neki način e, sastojci elementi nju dila su bili uvršteni E, u sve naše politike i to je zapravo dalo ono što se u Francuskoj zovu 30 slavnih godina ili pak politika Bretton Woodsa što je uslijedilo dakle ukupnim ekonomskim politikama. A sadašnja kriza traži istovrsne odgovore. Ako možemo unijeti solidarnost, ako ponovo možemo se svi uravnotežiti, doći na istu razinu, ali na najveću razinu, onda će Europa uspjeti. Kao što ste vi rekli, trebamo spojiti ekonomske i socijalne aspekte. Želimo li u tome uspjeti? Sjećam se što je jednom bio rekao Jacques Delors. On je uvijek govorio, Europa zna jedno raditi, spajati konkurentnost tržišta pa i solidarnost koja jača. Ja sam ekonomist i mislim da je snaga ekonomije upravo u tome da se ta dva aspekta spoje. Potrebno je da Europa ponovno nauči to raditi. Hvala lijepa. Povjereniče Dombrovskis. I vi izaberite pitanje na koje mislite da možete odgovoriti. Hvala. E, postavljen je čitav niz važnih pitanja. Pokušat ću odgovoriti na dio tih pitanja. Nekoliko je pitanja e, postavljeno vezano za mobilnost tržišta rada i to s gledišta socijalnog dumpinga, sa stanovišta masovne emigracije i odljeva mozgova, što se odnosi na određene broje zemalja, kao što su neki govornici naglasili. Radi se o nečemu čim se zaista moramo pozabaviti. Ove će godine Europska komisija predstaviti paket o mobilnosti radnika i E, pokušati postaći mobilnost radnika, ali istovremeno paziti na to kako možemo spriječiti odljev mozgova. Također pokušat ćemo spriječiti e, zloporabu s većim mehanizmima sigurnosti. E, tu ćemo također na ciljan način revidirati uredbu o izlanim radnicima jer se to djelomično odnosi i na tu uredbu. Među pitanjima neka su bila djelomično izvan predmeta naše e, konferencije, dakle socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije. Govorili smo o e, sustavu E, osiguranja za nezaposlenost na razini eurozone. Postoji niz inicijativa u tom smislu da se e, i dogovori oko toga, bilo bi potrebno zato mijenjati temeljne europske ugovore. A trenutno u Europskoj misiji radimo na onome što možemo napraviti, a da ne mijenjamo postojeće temeljne ugovore. Gledamo na socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije, a da se pritom ne moraju mijenjati temeljni ugovori. Dakle, da to napravimo što prije. Možemo raspravljati o socijalnim aspektima i produbljivanju ekonomske i monetarne unije. To bi potencijalno dovelo do promjene temeljnih ugovora, no u tom slučaju bi to vrlo vjerojatno bilo, bila vrlo komplicirana rasprava. Ipak, e, s jedne strane čujemo puno poziva za više solidarnosti, više podjele rizika, e, zajedničkog dijeljenja problema, ako se tako mogu izraziti. S druge strane, čujemo i puno poziva o tome da treba više nadzora, te da se i suverenost više treba dijeliti. Jasno je da ako krenemo naprijed na jednoj strani, onda ćemo morati također dublje zaći i na drugoj strani kada se bude radilo o tome e, kako upravljati rizicima. Dakle, što više govorimo o podjeli rizika, tim je važnije da sve zemlje eurozone imaju i poštuju ista pravila, što znači da se dijeli njihova suverenost. Očekujem dakle da će to biti vrlo složena debata jer je pitanje kontroverzno. A u međuvremenu mi radimo na tome da vidimo što možemo napraviti u okviru postojećih temeljnih ugovora, a mogućnosti ima. Eto, o tome raspravljamo. I sada nešto više osobno kolegi iz Ujedinjene kraljevstva. Ja naravno razgovaram s kolegama, uključujući s kolegom Kilom, govorim s njim o mojim iskustvima iz Latvije. Ali sasvim je jasno da nema jedinstvenog rješenja koje se može primijeniti na sve. E, situacije u pojedinim državama članicama nisu identične. Moramo vidjeti isto tako kakvim se problemima morate nositi. U tom je smislu Europska komisija bila komisija koja se bavila rješavanjem pitanjima akutne financijske krize. Na to je trebalo odgovoriti na jedan način. Sadašnja komisija više se e, bavi pitanjem rizika koje za sobom povlači vrlo e, slab, polagan ekonomski rast i E, slab rast stope zaposlenosti, a odgovor na to su pak drugačije vrste politika. Prema tome nemamo jedinstveni odgovor baš na sve. Hvala. Želite li vi gospođu dati odgovore? Hvala predsjedateljice. Da, naravno da bih htjela nešto dodati. U sklopu predsjedništva organiziramo neka događanja na visokoj razini. 22. i 23. veljače organiziramo konferenciju u Rigi, kao što sam već spomenula. Na tom sastanku će sudjelovati odbor, za zapošljavanje i socijalnu zaštitu i mi ćemo budno pratiti probleme na tržištu rada vezano uz zapošljavanje i općenito vezano uz socijalnu zaštitu. Gospodin Dombrovski će isto tako nazočiti ovoj konferenciji. On je na neki način dao svoj blagoslov za organizaciju tog događanja. Zahvaljujem svima na aktivnom sudjelovanju u trećoj panel raspravi. Za sve one koji su još ovdje moram priznati da se divim a, vašoj izdržljivosti i žao mi je što nismo o ovome razgovarali tijekom prve rasprave. Nadam se da, vas, da, da ću vas moći ugostiti sve u Latviji. Gospodin Rajder, očito da vi morate dobiti jamstvo da će se ova rasprava dogoditi ranije i da će posljednje biti stavljeno na prvo mjesto. Ja ću iznijeti neke komentare, odnosno osvrnut ću se na ono što smo čuli od kolege iz Češke ovo što se događa u Europi, izazovi s kojima se nosi Europa, ne događaju se u vakumu, nego u kontekstu svjetskog gospodarstva. Dakle, tu postoje vrlo različita iskustva kada je riječ o oporavku od posljedica krize i, nažalost, Europska unija ne postiže tako dobre rezultate kao neki drugi dijelovi svijeta. Međutim, pitanje je kako se Europska unija nosi s tim izazovima i kako konkurira u svijetu, a to se temelji na nekim načelima kao što su poštivanje osnovnih radnih standarda. Mislim da je bitno spomenuti da su sve države članice ratificirale svih osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada i u velikoj mjeri ih provode, što nije slučaj za ostatak svijeta i mislim da bi to trebalo nešto reći o svjetskom trgovinskom sustavu i općenito o tome kako se pristupa socijalnoj dimenziji u trgovini. E, dakle, kakav će pristup Europska unija imati u tom e, kontekstu. Europa mora jasno naznačiti da ne namjerava biti konkurentna na način da smanjuje standarde koji se tiču, dakle radne standarde. E, dakle, mi želimo konkurentno gospodarstvo koje se temelji na dobro obrazovanoj radnoj snazi te snažnom okviru za istraživanje i razvoj. Međutim, tu dolazimo do još jednog paradoksa. Svi smo svjesni opasnosti situacije u kojoj plaće ne bi bile u skladu s produktivnošću. Dakle, ako se poveća jedinična cijena rada, to se identificira kao problem i poduzimaju se korektivne mjere, a svi smo svjesni što je to značilo u nekim državama članicama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, obrnuta situacija manje je, manje vidljiva. Tamo gdje su plaće, gdje kaskaju za rastom produktivnosti i e, gdje je udio radne snage u nacionalnom prihodu manji. E, ne dolazi do takvih mjera, a ta je situacija mnogo češća nego ona gdje plaće rastu brže od produktivnosti. A činjenica da se u ovoj drugoj situaciji ne poduzimaju nikakve korektivne mjere, zapravo govori mnogo o situaciji s kojoj se nosimo. Kako uskladiti E, dakle razinu plaća i produktivnost je pitanje na koje moramo pronaći odgovor, a mislim da svi znamo gdje se može pronaći odgovor, a to je u kolektivnom pregovaranju i definiranju razine plaća. Hvala. Ja imam također neka pitanja. Neću ulaziti u pojedinosti. No, ako smatramo da je to bitno, a mislim da se svi slažemo u vezi s time. Ako smatramo da trebamo ići za inovacijama i većom učinkovitošću, moramo biti svjesni da se ti ciljevi ne mogu postići ako se deregulira tržište rada i ako se ljudima isplaćuju niske plaće. Ako se ljude plati za njihov rad, to će biti pokretačka snaga za inovacije i učinkovitost. Mislim da je gospodin Rajder to bolje formulirao od mene. Ne radi se o tome da trebamo biti konkurentni na način, dakle trebamo imati dobre radne uvjete i ljude treba platiti na odgovarajući način. Što se tiče ovih propisa o kabotaži, da, to je dobra ideja, međutim to ne funkcionira. Imamo sada vozače kamiona iz Filipina u zemljama članicama, zato što su njihove plaće još niže nego e, što je to slučaj u nekim državama članicama. Ne možemo konkurirati nižim plaćama i lošim radnim uvjetima. Ako se za to odlučimo, spriječit ćemo dalje inovacije i ugrozit ćemo taj osjećaj koji želimo njegovati u Europskoj uniji, a to je da želimo ostati zajedno, da ćemo se zajedničkim snagama boriti kako bismo ostvarili dobre uvjete za obične građane. I na taj način smo izgradili Europsku uniju. Dakle, s tim riječima želim zahvaliti svima. Mislim da ste pokazali veliku hrabrost, budući da ste izdržali do kraja ove rasprave i vjerujem, kao što je netko od vas rekao, da ćemo krenuti od socijalne politike kada sljedeći put budemo imali sastanak, a nećemo to staviti kao posljednju temu. Zahvaljujem svima i hvala na dolasku.